Good afternoon. Good afternoon, dear colleagues. Dobar dan, dragi kolege. Molim vas, izvolite sjesti u miru. Yes. Good afternoon, everybody. Dobar dan, želim svima. Možemo započeti s radom. Dakle, danas i sutra imamo sastanak odbora Libe. Najprije ćemo usvojiti dnevni red, onda ćemo imati obavijesti, te ćemo... Evo, već imamo prvog gosta za današnje izlaganje ovdje za predsjedničkim stolom koji će nam govoriti o napretku um, provedbe Europske agende za migraciju. No, krenimo redom, dakle, počinjemo sa usvajanjem dnevnog reda, dakle, imali smo neke izmjene u nacrtu dnevnog reda, konkretno mislim na točku 11. koja vam je pred očima. Dakle, točka 11 imat ćemo je sutra u 5 i pol umjesto 45. To imate na svim mjestima osim e, irskog i hrvatskog, kaže predsjednik, a prevoditelji napominju da smo ipak tu. Zatim, odluka o provedbenom aktu dostavljena je e, putem našeg biltena 8.11. 11. Podsjećam vas da sutra imamo glasanje. Tako da vas molim da dostavite svima informaciju, podsjetite kolege da su im potrebne kartice, glasačke kartice u 11.30. No sada pređemo na prvu značajnu točku današnjeg poslijepodneva. Kao što rekao, dakle, izvješće o napretku Europske agende o migracijama. Najprije ćemo saslušati prezentaciju našeg gosta, kojeg pozdravljam gospodin Michael Schotter, ravnatelj e, za direktora za migraciju i zaštitu glavne uprave Home Europske komisije. Dakle, on će nam ovdje predstaviti napredak e, o agendi koja se redovito objavljuje. Objavljuje stanje stvari i djelovanje Europske unije od 2015. kada je objavljena agenda. Ovo je dosta specifična situacija jer e, ovo je zadnja objava teksta prije stupanja na e, prije dolaska novog saziva komisije i na kraju ovog izvješća e, stoji da sve nije završeno i točno je da treba još zajednički sustav azila E, sprovesti, e, koji blokira vijeće i to trebamo pojačati kako bismo pružili ljudima u potrebi našu zaštitu. To bi trebalo biti popraćeno pravnim e, mjerama za tražitelja azila i ljude koji dolaze kao migranti koji traže posao. Dakle, tu za njih treba provesti, uspostaviti kanale, pa i za visoko kvalificirane osobe. Dakle, to sve treba još doraditi i imat ćemo isto tako nakon izlaganja i raspravu. Dakle, predviđeno je sat vremena za ovu raspravu. Tako da predlažem e, gospodinu Šoteru da u narednih 10 minuta iznese svoje izlaganje, a onda će zastupnici koji žele postaviti pitanje i žele odgovore da e, stupe u komunikaciju s našim gostom. Izvolite, imate riječ. Najljepša hvala predsjedatelju. Hvala vam što ste me pozvali da E, predstavim e, izvješće komisije o napretku o provedbi Europske agende za migraciju iz objavljenu u listopadu i kao što ste rekli ova je dosta, ovo izdanje je dosta specifično jer e, tu imamo opći pregled svih ostvarenja na tom polju od 2015. i konkretnije se bavimo koracima ostvarenim na europskoj razini od zadnjeg izvješća o napretku u ožujku 2019. Dopustite najprije da predstavim eh, stanje stvari na raznim eh, migracijskim eh, putevima i da napravimo pregled ukupne migracijske situacije na svim putovima jer izvješće kaže da se vraćamo na situaciju od pre krize sa dolazcima 2019. do 10. mjeseca koji su 92% niži nego u istom razdoblju 2015 konkretnije na istočnom i zapadnom sredozemlju. Iako smo vidjeli veliki porast na eh, istočno, istočnom sredozemlju, put koji vodi na, u Grčku i Cipar, Isto tako na Zapadnom Balkanu, dakle 7500 dolazaka tijekom 2019. od kraja rujna imamo i na zapadnoj, zapadnom putu sredozemlja koji je uveliko e, smanjen 2019. Dakle, broj dolazaka je smanjen, imamo samo 27.300 e, dolazaka od 3.11. Dakle, na zapadu bilježimo smanjenje od 50% u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine. E sad, prošlog tjedna Glavni ravnatelj e, moje uprave e, bio je ovdje i govorio o specifičnostima i situaciji na grčkom otoču. Grčka je pod velikim migratorskim pritiskom već nekoliko godina, no kao što znamo, izazovi s kojima se suočava Grčka u upravljanju migracijom ne predstavljaju izazov samo za Grčku, već je to i europska tema, europsko pitanje i zahtijevaju odgovor na europskoj razini. Dakle, hitne i rezolutne mjere treba poduzeti kako bi se rasteretilo otočje od tog pritiska i poboljšala situacija u kojima su migranti i izbjeglice i e, treba rasteretiti otočje jer e, su prekoračeni njihovi kapaciteti prihvata i to je isto tako na kopnu ključni prioritet i komisija će i dalje pružati podršku grčkim vlastima kako bi se riješili ti problemi, osobito imajući na umu i e, buduće zimske mjesece konkretni azilski, postupak azila bi bio od pomoći kako bi se ubrzao postupak traženja azila i ubrzao povratak onih koji nemaju pravo ostati u EU. E, e to na umu, dakle, komisija je radila na usvajanju, odnosno pratila je usvajanje novog grčkog zakona o migraciji. Znamo da je to 31. listopada usvojio grčki parlament i je, objavljen je u službenom listu Grčke 1.11. i dok čekamo formalnu notifikaciju E, ovog e, zakonskog teksta i njegovu usklađenost sa europskim pravnim zakonodavnim okvirom. U međuvremenu već su naše pravne službe počele analizirati tekst koji smo dobili kako bi se postarali da je on potpunosti sukladan sa europskom pravnom stečevinom. Naravno, pozdravljamo i ciljeve tog novog zakona, dakle olakšanje, e, postupovno olakšanje no, isto tako sa velikom e, željom nadamo se da ćemo vidjeti da nije došlo ni do kakvih kompromisa na polju zaštite temeljnih prava. Govoreći o središnjem e, sredozemlju i tom rutom, ono što vidimo je da usprkos velikom povećanju broja dolazaka u Maltu, dakle tu imamo 3100 dolazaka od 3.11., a što je 2% više e, od prošle godine, 200% više e, nego prošle godine, ali na sredozemlju imamo 13.000 dolazaka u istom razdoblju, što predstavlja 44% smanjenja u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine. Dakle, ova situacija u središnjem sredozemlju daleko je od e, onoga što su proživljavali u razdoblju od 2015. do 2017. No, jedno je govoriti o dolascima, a drugo je govoriti o pritiscima na azilskom sustavu. Dakle, što se tiče zahtjeva za azilom, vidimo na cijelokupnoj Europskoj uniji stabilizaciju nad pritiskom situacija je manje, eh, lakša sada 2019. nego što je bilo 2016. ali prosjek je i dalje eh, dosta visok u odnosu na razdoblje koje je prethodilo krizi. Toliko o zahtjevima za azile. Što se tiče eh, nezakonitih prelazaka granica, vidimo da je broj tih nezakonitih prelazaka granica u, Europske u, Europsku uniju, dakle od 31. listopada, iznosi 103 tisuće prelaza, što je najniža brojka u zadnjih pet godina. Sada bih eh, se osvrnuo na sveokupna ostvarenja. Kada to vidimo, kako je situacija, možemo reći da je sveukupno Europska unija u zadnjih nekoliko godina zajedničkim e, naporom uspjela postaviti dobre operativne temelje kako bi se napravio e, sveobuhvatni europski sustav e, migracije. Želim reći da smo ponovno stvorili uvjete za izgradnju mira. I dalje trebamo raditi na tome, na konsolidaciji i jačati pravne temelje i operativne okvire, no e, ipak možemo reći da smo izgradili jak e, europski sustav upravljanja migracijom koji se temelji na solidarnosti i koji e, obuhvata i uključuje i sudjelovanje svih zemalja. Dio toga svega naravno i predstavlja i suradnja s trećim zemljama. Možemo uzeti i suradnju između EU i Turske kao primjer. Naravno, prošlog tjedna e, šef moja glavne uprave imao priliku razgovarati s vama. Komisija ovu situaciju doživljava kao jako važnom i nastavit će i dalje raditi na punoj provedbi ovih pitanja, ali to podrazumijeva napor koji treba uložiti sve strane. Dopustite da se pozovem na e, infrastrukture koje su namijenjene izbjeglicama u Turskoj. Danas 96%, 6 milijardi eura e, koje su namijenjene e, tim, instalacijama su e, dodijeljene, a e, kako se situacija sada stoji, približamo se brojku od 3 milijarde. Dakle, oni tu imaju osnovne, zadovoljene osnovne potrebe škole i učenje jezika. Tu je omogućen program cijepljenja, zdravstvene zaštite, skrbi i imamo otvorene zdravstvene centre. Što se tiče financiranja, tu je bilo puno podrške Europske unije. To vrijedi za sve zemlje, ali evo što se tiče e, fonda za podršku Grčkoj, on iznosi 2,2 milijarde eura od, 2015. i tek nedavno u rujnu 2019. dodatnih 8 e, milijuna je dostavljeno u vidu e, hitne pomoći e, za humanitarnu pomoć kako bi se otvorilo, e, poboljšao smještaj, odnosno stvorili novi uvjeti smještaja i pomoglo djeci. Kao što znamo, sve nije ostvareno, naravno. kada se govori o zajedničkom e, europskom sustavu azila, nismo se mogli dogovoriti na europskoj razini oko zakonodavnog okvira. Ostvaren je napredak glede pet od sedam prijedloga i znam da je Europski parlament e, odradio svoj dio posla, no nismo došli do potrebnog rezultata. Možete biti sigurni da će komisija neumorno raditi na tome da se dođe do zajedničkog e, rješenja kako bismo imali pravedniji, učinkovitiji i održiviji sustav azila. No ipak želim naglasiti da je ostvaren napredak na, na izgradnji sigurnih i pravnih e, puteva za migrante i mislim da to možemo doživjeti kao jednu od europskih uspješnica prethodnih godina. To je vidljivo konkretno kroz brojke premještenih osoba, više od 63 tisuće osoba premješteno unutar Europske unije od 2015. I taj napor se nastavlja. Dakle, komisija namjerava nastaviti premještanje 2020. i države koje su preuzele obvezu e, s tim u vezi e, su se javili. Imamo sada e, zahtjeve za 30.000 mjesta i sada e, se prikupljaju financijska sredstva za realizaciju ovog programa. A sada što se tiče povratka i ponovnog prihvata, tu imamo dosta stvari. Dakle, ponovni prihvat. Dosadašnji dogovori bili su dogovoreni sa 23 e, države uz dodatnu dakle države podrijetla, no tu naravno treba još uložiti dodatnog truda kako bi sve ukupni rezultati bili bolji. Isto tako u buduće ćemo imati europski zakoni za vize, tako da ćemo imati zajedničke, e, zajednička pravila i to je nešto što će stupiti na snagu veljači 2020. Dakle, to možda s tim moramo računati. Isto tako provodimo mjere u akcijskom planu za, e, koji se tiče krijumčarenjem e, migranata kako bismo uništili taj poslovni model e, krijumčara. A što se tiče o konkretnih rezultata koji su ostvareni u Nigeru, imamo tim e, zajednički e, istraživački tim koji, je, e, koji su financirali naše, naše službe, a i Europol pomaže u veliko državama na tome. I radimo isto tako na operativnim partnerstvima s trećim zemljama koje želimo osnovati i to je jedna od mjera koja je odobrena E, od strane vijeća u prosincu 2018. Govoreći sada o vanjskim granicama Europske unije i radu e, Agencije za zaštitu e, europskih granica, radi se na daljem radu na zajedničkom upravljanju europskim granicama, a za to imamo tekst koji je stupio na snagu 2016. godine. Druga etapa jačanja europskih Eh, europskih granica sastoji se iz eh, zaštite eh, obalne, zaštite i graničnih službi. To je nešto što je rješeno uredbom iz 2016. No, zahvaljujući Europskom parlamentu imali smo i reformu uredbe kako bi se dodatno pojačala njihova učinkovitost. I imamo 10.000 članova osoblja i još E, dodatnu operativnu opremu koju koja će biti stavljena na raspolaganju toj agenciji. A jednom kada konačno stupi na snagu ta uredba, što bi trebalo se dogoditi u prosincu, onda ćemo moći sprovesti tu drugu fazu reforme agencije. A za to imamo i plan puta jer e, naravno puno toga treba napraviti kako bi e, tih 10.000 osoba e, moglo raditi. Pređemo sada na Libiju. Znam da postoji veliki interes među zastupnicima za Libiju, a isto vrijedi za komisiju. Dakle, situacija u Libiji je doista zabrinjavajuća. Moramo ubrzati evakuaciju najranjivijih osoba, olakšati dobrovoljni povrat i ubrzati ritam premještaja pod, u okviru e, mehanizma za hitno premještanje. Od 2017. E, do 5. E, studenog 4024 osobe, među kojima i maloljetnici bez pratnje, su evakuirani. Sad, ako dopustite, zaključio bih Mislim da smo doista stvarali dobar napredak zadnjih godina, no situacija naravno i dalje je nestabilna, geopolitički razvoj stvorio nove izazove, naravno tu konkretno mislim na situaciju na sjeveru Sirije. Dakle, trebamo i dalje raditi na rješavanju najžurnijih problema i nastaviti sa tekućim radom. Moramo naprosto inzistirati na povećanju E, na poboljšanju uvjeta e, na istoku sredozemlja gdje je najveći broj e, novodošlih migranata i moramo isto tako surađivati s Turskom kako bi ona ostvarila preuzete obveze i premda nestabilnost šire regije i dalje predstavlja problem. I naravno moramo doista paziti na sve spašene živote na moru i postarati se da se uspostave prava rješenja za, nađu prava rješenja za iskrcaj ljudi. Zadnjih godina vidjeli smo neka ad hoc rješenja za premještanje, no potrebno je naći bolja rješenja. Sada smo donekle prešli na jedan okvir koji je donekle predvidiviji, što komisija pozdravlja i tu je i izjava namjere koju su potvrdile Malta, Italija, Njemačka i Francuska 3. Eh, eh, rujna, no naravno to ne može biti substitut za stabilne reforme zajedničkog sustava zila. Toliko za sada i sa zadovoljstvom ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. Hvala vam gospodine Šotar. Kao što znate, u 5 sati će nam se ovdje pridružiti povjerenik eh, Julian King koji će govoriti o pitanjima kojima se on bavi. Predlažem da započnemo sa pitanjima koordinatora i predstavnika klubova. A potom će uslijediti ostali zastupnici i onda ćemo čuti vas, pa zato zabilježite sva pitanja koja će vam biti upućena u ime EPP-a, zastupnica Dupont. Dakle, koordinatori, ali ne vidim koordinatora EPP-a, te bih vam dao riječ i onda nastavljamo sa koordinatorima. Hvala vam. Hvala vam gospodine Šoter na izlaganju. Vidjeli smo koliko je složena ova tema i koliko je teško ovdje imati jednu jedinstvenu strategiju. Međutim, jasno je da je ta strategija potrebna. Vidimo da se ovi izazovi gomilaju i očito je da nam je ta, jedinstvo, da nam je ta strategija potrebna. Vi ste također spomenuli sporazume sa trećim zemljama te ponovni prihvat. Imamo 23 zemlje s kojima smo ispregovarali sporazum, imamo tu neke pozitivne elemente. Međutim, broj ljudi koji se može vratiti u te zemlje je relativno nizak. Dakle, što očekujete u budućnosti? Koji bi se tu poticaj mogli koristiti za stvaranje novih sporazuma sa trećim zemljama? koje bi nam na taj način mogle također pomoći u borbi protiv organiziranog kriminala i borbi protiv trgovaca ljudima. Vidjeli smo također programe prisutne u nekim državama članicama, programe reintegracije. Pa me zanima, biste li ne mogli reći nešto više o tome? Hvala vam. Zastupnica Sipel. Hvala. Imam e, jedan uvodni komentar. Gospodin Šotel je govorio o krizi, ali nisu krizne brojke dolazaka, već činjenica da države članice ne provode zakone. Mislim da se trenutni zakonski okvir ne provodi na jednak način u cijeloj Evropskoj uniji. I to dovodi do toga da se ljudi ne registriraju dovoljno brzo, da se puno vremena gubi na postupke i često je migrantima jako teško integrirati se tijekom tog vremena jer nije jasno hoće li dobiti status azilanta ili ne. Međutim, imam tu jedno specifično pitanje vezano uz brojke o kojima ste govorili. Spominjali ste 150 tisuća nezakonitih migranata koji su ušli u 2018. godini, pa za kontinent od 500 milijuna ljudi to ne bi trebao biti problem. Međutim, imamo problem sa premještanjem tih osoba. broj ljudi koji su uspješno premješteni je jako malen. Dakle, to znači da se te osobe zadržavaju u zemljama koje imaju vanjsku granicu, a ostatak država članica tu nije pokazao značajnu solidarnost. Ukoliko bi oni pokazali tu solidarnost, onda bi situacija zasigurno bila bolja. Brojke koje ste nam dali vezane uz osobe koje su premještene i preseljene, jesu li to osobe koje su doista premještene i preseljene ili je to bilo tek neko preuzimanje obaveza od strane država članica? Potom, vezano uz Libiju, imamo povrat 49 tisuća osoba. Imate li E, također podatak vezan uz broj ljudi koji se nalaze sada u Libiji. Hvala lijepo. Što se ja bih e, se također osvrnula na formulacije koje ste koristili kada ste govorili o krizi te nevoljkost 28 e, šefova država, dakle da preuzmu odgovornost 28 eh, lidera poprilično civiliziranih država se ne može međusobno dogovoriti, ali jako lako se dogovaraju s ljudima kao što su gospoda Erdogan ili Asad, dakle Asad krvnik. Dakle, s njim se sklapaju dogovori, a cilj takvih dogovora je da se ljudi vrate u Siriju. To je doista sramotno. Kolegica iz EPP je spominjala ove sporazume. Ma to nisu sporazumi i suradnja, to su prljavi poslovi kojima se želi izgraditi utvrda Europa. Treba jasno govoriti o tome što se događa. Što se tiče nekih specifičnih pitanja s moje strane, suradnja između Španjolske i Maroka. Čini se da je došlo do smanjenja nezakonitih ulazaka, Dosta novca se dalo e, Maroku, četvrt milijuna. A komisija kaže sve je u redu, sve su sigurnosne mjere stupile na snagu. Nedavno smo vidjeli slučaj jednog nizozemskog građanina marokanskog porijekla koji se vraćao sa godišnjeg odmora i na granici mu je oduzeta putovnica bez ikakvog objašnjenja, ostavljen je na ulici. Nije se nikako mogao vratiti kući i nikad mu nije rečeno zašto mu je putovnica oduzeta. Je li to ta nova politika, novo upravljanje migracijama? Potom vezano uz Tursku i suradnju sa Evropskom unijom i izjave koje su s tim povezane. Vaše izvješće kaže, u tijeku su razgovori između komisije i Evro i Turske kako bi se i dalje radilo na upravljanju migracijama. Govoriti o upravljanju migracijama u ovom kontekstu je doista govoriti eufemizmima. Pa me zanima nešto više o tom novom kontekstu. Potom preseljenje iz, iz Nigera. Dakle, imamo evakuaciju iz Libije koja je ovim dovedena u pitanje. Možete li to iskomentirati? E, pilot projekti vezani uz zakonitu migraciju, također je jako malo pokazanog entuzijazma od strane država članica. Možete li nam reći kako to funkcionira, koje države članice surađuju i što se poduzima da ih da, da počnu surađivati? Zastupnica Strik. Hvala lijepo našem gostu na izlaganju. Predstavio nam je dakle najnovi razvoj događaja vezano uz ovo pitanje. Pročitala sam izvješće i vidjela da se dosta koncentrira na broj nezakonitih dolazaka i tu je zaključak da su ti dolasci smanjeni na velikom broju ruta. A to je djelomično povezano i sa poboljšanom suradnjom sa trećim zemljama. Međutim, nezakonitim dolazcima nalazite i ljude koji traže zaštitu, koji traže azil. Kada pogledamo izvješća o stanju na vanjskim granicama, tu je i Hrvatska. Odlučeno je dakle, da su se ispoštovali e, svi kriteriji kada je riječ o pristupu u šengenskom području, ali tu su vam i Španjolska, Mađarska, Grčka, Italija ima tu dosta tvrdnji u nezakonita odbijanja ljudi na granicama. Dakle, kako zadržati ove naše standarde, što može poduzeti komisija da bi omogućila ovim osobama pristup e, azilu, dakle da se poštuje sve ono što je dijelom e, zakonskih e, odredbi koji se time bave. Potom, tranzitne zemlje, Dost, često se ljudi tamo blokiraju, dakle kako im se pomaže. kada se govori o solidarnosti, vi ste rekli da su države članice, dakle rekla da će preuzeti 30 tisuća ljudi na taj način, to je dobro, ali što se sve poduzima? Dakle, kakva je zapravo ambicija vezana uz e, te, te, te brojke, dakle vezano uz ono što tražimo trećih zemalja, suradnja sa Turskom i tako dalje. Potom tu je inicijativa Grčke, Cipra i Bugarske. One također ovdje traže zajednički pristup, solidarnost, e, ne samo ovo što se nalazi u izjavi e, Smalte, potreban je ovdje strukturni pristup, ali da, zato će možda trebati godine dok se ne donesu odgovarajuće zakonske odredbe i što se u međuvremenu poduzima da bi se osigurala e, solidarnost koja se toliko spominje. Zastupnica Tardino, hvala vam. Ja sam pročitala ovo izvješće i tamo sam našla nešto što sam e, i očekivala. Tu se niže nižu uspjesi koji su postignuti unazad nazad godina, a znamo da situacija nije e, takva. To se donekle i priznaje u izvješću. Nisu svi aspekti ovog posla dovršeni. Isteknuli ste da je potrebno ubrzati e, zakonsku strategiju koja će biti održiva, koja će se baviti pitanjima azila i migracija. kada će se to dogoditi? To nam je rečeno i na nedavnom saslušanju za povjerenika, to nam je rekao povjerenik Avramopulos prije pet godina, spominjao to tijekom pet godina, a među vremenu svjedočimo iskrcajima, ljudima koji stradavaju na sredozemlju. Nova Europska komisija najavljuje novi pakt o azilu i migracijama, a dosad smo se trebali zadovoljiti sporazumom sporazumom Malte koji je doista smiješan kada ga usporedite sa onim što se događa na terenu. Potom spominjete Tursku kao ključnog partnera. Ohrabrili ste er-, Erdoganovu vladu sa 6 milijardi eura. To, to je novac evropske poreznih obveznika. Jednom kada je završeno plaćanje, dolazi račun, dolaze prijetnje, prijeti se da će se pustiti migranti prema Europi. Kako sada riješiti tu situaciju? Danas predstavljeni podaci su pravi status quo i ne govori se o budućnosti. Reforma sustava azila još uvijek nije dovršena. Ne možemo prisiljavati one koji ne žele sudjelovati u ovom mehanizmu. Potrebni su nam novi instrumenti, moramo promijeniti pristup, moramo djelovati izravno u Africi. To smo više puta ponavljali. Moramo biti prisutni u Africi, moramo se tamo izravno uključiti u stvaranje pravih hotspotova, dakle žarišnih točaka. Ne govorimo pritom o ovim centrima za privremeni prihvat. Zato vam vas konkretno pitam što će se učiniti. Ne vidim predstavnike ECR-a koji žele govoriti ili hoćete. Evo, izvolite, zastupnica kako. Hvala vam na ovom izlaganju. Nismo zabilježili nikakav napredak. Hoće li se komisija fokusirati na provedbu postojećeg zakonodavstva i na koji način sada funkcionira Dublinska uredba u odnosu na početak e, migracijske krize? Evo, to su moja kratka pitanja za vas. Guje, zastupnica Bjork. Hvala. Poput nekih kolega iz SID-a i kluba Renew, mislim da ovdje nedostaje okvir, određeni okvir pristojnosti kada je riječ o poštovanju Ženevske konvencije od strane EU-a, jednako je vezano za spašavanje ljudi na moru, poštovanje temeljnih ljudskih prava u susjednim zemljama. I ukoliko je stvoreno međusobno povjerenje da bi se sklapali prljavi poslovi sa, nevladen, sa paravojnim informacijama, dakle u Libiji, vi čujemo da se tu sklapaju nekakvi dogovori sa Asadom, to jako puno govori o nama i o našem budućem nasljeđu. Htjela bih čuti nešto više vezano uz smanjenje dolazaka. Kojima smo to ljudima uspjeli dati zaštitu? Koliko njih štitimo? Mi smo bogat kontinent. Kako, kako su naši rezultati u odnosu na druge kontinente, na druge e, države koje pomažu ovim ljudima. Potom spašavanje ljudi na sredozemlju. Trebali bismo ne kriminalizirati one koji spašavaju izbjeglice. I što ćemo učiniti da se dokine ova suradnja sa formacijama u Libiji? Potom suradnja sa trećim zemljama. Imamo brojna izvješća i dokumente koji svjedoče o kršenju ljudskim pravima, potom odbijanje ljudi na granici. Mislim da to ne možemo smatrati uspjehom koji, stvara dakle, međusobno povjerenje. Ukoliko to tako, onda smo doista u nevolji. Htjela bih se da se u odgovorima fokusirate na ovo, kako se to može tumačiti kao uspjeh i kako drugačije ustrojiti naše politike da bismo poštovali dakle, naše međunarodno preuzete obaveze i standarde. Neki od nas će u prosincu sudjelovati na un forumu za izbjeglice. Mi ovdje kao parlament imamo svoje stajalište vezano uz proseljenje. To treba biti, eh, to ne smije biti podložno uvjetima. Zabrinjava nas eh, da bi se ovaj okvir mogao koristiti e, u nekakvom pregovorima sa trećim zemljama i to na način na koji se on ne bi trebao upotrebljavati i vidimo da je to nešto e, što se već događa, što je sa brojkama, brojke nisu dovoljno visoke i tu nemate dugoročna rješenja. A ovdje imamo svoje stajalište u parlamentu i želimo na osnovu njega nastaviti raditi, želimo preuzeti obaveze u prosincu. Sada ćemo preći na ostatak zastupnika, e, zastupnik Tobe. Hvala vam na izlaganju. Većini je jasno da treba pronaći dugoročna rješenja, održiva rješenja. Moramo postići napredak. za mene je jasno da smo daleko od e, velikog napretka. Nema trenutno zajedničkog stajališta, to je jasno, vidljivo, niti između država članica, niti između država članice parlamenta. Imamo načina za ići naprijed jest imati jasnu definiciju ekonomskog migranta, izbjeglice. Bilo bi dobro kada bi nam gospodin direktor to mogao malo elaborirati kako bismo na taj način došli do učinkovitijih eh, politika. Hvala lijepo. Zastupnica Porek. Uh, Hvala vam. Zadnjih e, godina vidimo sve veću pojavu takozvanih klimatskih izbjeglica. Dakle, to su ljudi koji napuštaju svoje e, klime, koji napuštaju svoje domove zbog e, prirodnih nepogoda uzrokovane klimatskim promjenama. Konvencija o izbjeglicama 1951. ne pokriva ovu kategoriju ljudi. Moje pitanje je zato eh, je li komisija nešto poduzela kada je riječ o političkim implikacijama rasta, eh, rasta eh, ove skupine izbjeglica? zastupnica Al-Salali. Hvala vam. Hvala vam gospodine Šoter na e, vašem izlaganju. Ja sam Al-Sahlani. Kada govorimo o ovim e, pitanjima, za mene je jako teško smatrati migracijske tokove nečim kriznim. Za mene je ovo osobno katastrofa. To je katastrofa za te ljude, za izbjeglice. Nadovezala bih se na ono što su rekli kolege koji su govorili prije mene, te imam za vas e, specifična pitanja u izvješću. Spominjete nezakonite prelaske granica. Kažete da je došlo do njihovog rasta. Prošlog tjedna sam se, sam se susrela sa nevladinim organizacijama iz BiH. Njih brine pristup vlade ka rješavanju ovog, odnosu na ovo pitanje. Mm, migranti žive u neljudskim uvjetima u toj zemlji i oni kažu da Europska unija upućuje novac, ali ne prati ono što se događa na terenu. Velik broj nevladinih organizacija ne može aktivno sudjelovati u pomoći migrantima. Što možemo učiniti s naše strane kao institucija da bismo bolje pratili e, provedbu dakle, programa tamo gdje upućujemo novac? Hvala, gospođa Burkar. Gospodin Burkat, hvala. Ja ću govoriti njemački. Možda e, mogu sada se dotaknuti Hrvatske. Ja bih htio saznati nešto što nisam pročitao u ovom izvješću. Imate li u komisiji neke podatke o odbijanju na granici u cijeloj Europi? Drugo pitanje. Na petoj stranici izvješću piše da tisuće Afganistanaca bi se trebalo odbiti vratiti u Tursku. Ali nisam čitao da je Erdogan najavio da će vratiti u Siriju i odbiti prema Siriji dva milijuna Sirijaca od strane Erdogana. Je li taj detalj možda promaknuo komisiji? Mm, jasno vam je da ne možemo više sirce vratiti u Tursku ako se onda masovno odbijaju u Tursku. Želite onda poboljšati situaciju na grškim otocima što ste promijenili posljednjih godina jer već četiri godine mi govorimo da želimo poboljšati situaciju na grškim otocima. Svake godine tražimo iste stvari, ali ne vidim konkretne pozitivne posljedice. Imam još pet sekundi. Njemački ministar unutarnjih poslova predložio novi sustav europskog azila u ožujku i travnju će dati konkretan novi prijedlog. To će on sam učiniti. Sistem e, azila želi on sam stvoriti ili o tome već razgovarao s komisijom? Hvala. Gospodin Fest, hvala gospodine Šoter na ovoj prezentaciji. Osobno pitanje za vas. Čini mi se da ste vi Englez, ako se ne varamo. Uskoro ćemo imati Brexit. Kako je to kompatibilno s vašim stajalištem? E, sa vašim nadležnošću za e, preseljenje i premješanje kad vaša država više ne bude obuhvaćena ovim mehanizmom. Vi govorite o politici za budućnost, ali vaša država će uskoro biti isključena iz ove vrste politike. Hvala, gospođa Deli. Hvala, predsjedniče. Ako su europske države zabrinute zbog nadolećih brojki, onda ne bismo trebali interferirati u politiku država koje stvaraju od ljudi izbjeglice. Prvi problem je humanitarna kriza žrtava. Imam dvije zabrinutosti. Želim postaviti pitanje. Vi ste rekli da ste jako zabrinuti zbog situacije u Libiji. E, činilo mi se da je ironično kad ste govorili o Malti i velikom smanjenju e, dolazaka. Niste govorili o sporazumu sa malteškim e, vlastima i s jedne strane i Marokom s druge strane koje je protiv prava mora na međunarodnoj razini zato što se ljudi ostavljaju na moru, a to je odgovornost upravo njihova. E, što se tiče Hrvatske, imali smo ovdje saslušanje u e, prošli tjedan kad smo govorili o situaciji komisije koja želi dati zeleno svjetlo Hrvatskoj što se tiče ulaska u šengenski prostor unatoč e, dokazima o vraćanju sa granice i kršenju međunarodnog prava vi možete li reći da je to i dalje izazov i da ćete i dalje davati više novca Hrvatskoj? Ali moje pitanje je dvostruko. Imajući na umu postojeće dokaze koje ste sami rekli i priznali, e, vi ste imali patetički mehanizam prašćenja. Niste uspjeli uopće odgovoriti na temeljna prava vezana uz e, veličinu tog praćenja hrvatski centri su rekli da je bilo sve u redu, ali niste uopće bili na granici, pa kako znate da milijuni europskih građana e, su dali e, pravedno novac e, kako bi Hrvatska postigla cilje vezano uz ljudska prava i kako se troši novac. Jer nevladine organizacije nam kažu da nešto ne funkcionira, oni su tamo na licu mjesta vi ste nekompetentni, ne znate što se događa, ne vjerujete onima koji vam govore što se događa. Mislim da je to sada namjerno. E, vi nagrađujete države koje vraćaju ljude s granice i čak i kada znate da se krše međunarodno pravo treba pokrenuti postupak zbog kršenja prava protiv Hrvatske zbog kršenja međunarodnih pravila o zaštiti. Ili možda imate određene uvjete e, kad dajete novac onim državama koje vraćaju ljude s granice. Hvala, gospođo Burkhardt. Hvala. To je sada moje ime. E, hvala gospodine Šolter, imam jedno specifično pitanje. Vi ste govorili o situaciji ove zime. Rekli ste da situacija u hotspotovima u prihvatilištima sve teža. E, to e, predstavlja veliki pritisak na sama prihvatilišta. Što će komisija napraviti kako bi pripremila e, ovakva mjesta za zimu? kako bi se izbjegla humanitarna katastrofa. Još jedno pitanje vezano uz to. U Bosni i Hercegovini trenutno vidimo da novac nije dovoljan zato što tamo neke općine iz različitih razloga nisu u stanju poštivati predviđene kapacitete prihvata. Dolazi zima, hladnoća koja ubija ljude na balkanskoj ruti. Što će komisija učiniti e, što se tiče hitnih e, postupaka kako e, bismo riješili ovu humanitarnu krizu koju ne smijemo šutjeti? Hvala. Gospodin Smega. Hvala, predsjedniče, hvala direktore što ste nam predstavili e, razvoj događaja e, i što ste predstavili što se događa u vijeću u pogledu neslaganja. Imam jedno pitanje vezano uz sporazum na Malti. Mi znamo da je to samo privremeni sporazum, samo nekoliko država ga je potpisalo. Radi se o desecima ljudi koji su spačeni na moru. Što ćete učiniti vezano uz malteški okvir i koji je vaš cilj za premještaj, a što ćete učiniti kako bi više država članica bilo uključeno u takav program? Drugo pitanje vezano je uz novac koje Europska unija šalje trećim zemljama u sklopu ovih okvira suradnje. Imate li vi kao komisija e, osjećaj kako se može sustavno pratiti korištenje novca, kako bi se novac trošio za ono za što je izdvojen? drugo pitanje je vezano uz situaciju u Turskoj. Turska prebacuje sirijske izbjeglice u sigurne zone. Pitanje je, zar ne koristi naš novac da bi to radila? Nadam se da ne koristi. Možete li nam osigurati da se naš novac ne koristi za to da Turska vraća Sirice. Hvala. Hvala, gospođa Kunke. Da, dobro ste izgovorili Kunke. Hvala, predsjedniče. Zahvaljujem, gospodine Šoter. Šengenska suradnja zahtjeva jake postupke i poštivanje ljudskih prava koji su u središtu pažnje to bi trebalo nešto čemu se države pridružuju s puno, punim poštovanje i djelovanjem kroz poštivanje kvalitetnog pristupa osobama koje dolaze na granicu. Europska komisija je nadležna za migracijsku politiku. A situacija na hrvatskoj granici s Bosnom i Hercegovinom pokazuje da dolazi do kršenja ljudskih prava migranata. E, je li to prihvatljivo ili nije? Je li to razlog za razmatranje zamrzavanja hrvatskog pristupanja šengenskom prostoru? E, monsieur hvala predsjedniče. Moje prvo pitanje Evo, dopustite najprije, gospodine direktor, gospodine Šoter, da vam se zahvalim na vašim pojašnjenjima i izlaganju. Dva pitanja. Prvo, tiče se pitanja gospođe Salami i gospođe Kun. Dakle, tiče se broja osoba i protok dakle izbjeglica odnosno osoba koje prolaze kroz te kampove u Bosni i Hercegovini i njihove uvjete, njihove uvjete života koji su već bili spominjani. Drugo pitanje tiče se nečega što niste toliko spominjali, a radi se o koordinaciji između država članica. postupaka azila i njihovo progresivno usklađivanje. Dakle, što vi poduzimate kako bi se uspostavile zajedničke koherentne prakse u postupovnom e, smislu. Dakle, da blinci su većina, ali tu je i pravni okvir i praksa dakle, raznih nacionalnih e, organizacija i agencija. Hvala. Hvala. Povjereni King bi trebao uskoro doći. Molim vas da sto sažetije odgovorite. Pokušajte rezimirati odgovoriti na pitanja koja su vam postavljena jer e, povjerenik ne bi trebao čekati više od 10 minuta. Hvala, izvolite, imate riječ. Hvala. Gospodine predsjedniče, na vašem razumijevanju zahvaljujem na postavljenim pitanjima. Neka pitanja su prilično teška, došlo je mnogo pitanja i različitih perspektiva. Pokušat ću učiniti najbolje što mogu kako bih odgovorio na sva pitanja. Mnogi su se dotakli pitanja suradnje s trećim zemljama. Pitanja su došla iz različitih perspektiva. Neki su govorili o tome kao prljavom poslu, neki su spomenuli partnerstvo. Moramo biti vrlo jasni. Moramo se zalagati e, sa tim dijelom svijeta i mislim da bilo koje rješenje za stvaranje održivog i sveobuhvatnog odgovora na te izazove bit će nešto jako teško i kompleksno. I to uključuje partnerstvo i stvaranje partnerstva s tim zemljama. To ne znači da ćemo se spustiti na kompromis vezano uz temeljna prava i standardne i vrijednosti koje mi zagovaramo. Ali moramo se zalagati s trećim zemljama, možemo to činiti na više načina kroz zalaganje u pogledu vraćanja, odnosno repatriacije. Moramo poboljšati situaciju u vezi s repatriacijom koja trenutno nije zadovoljavajuća. Netko je govorio o razlici između ekonomskih migranata i osoba koje trebaju zaštitu. Naravno, oni koji trebaju biti zaštićeni, zaštitu trebaju dobiti, ali moramo također naći rješenja za sve kategorije. Treba surađivati s trećim zemljama, trebamo stvarati partnerstva, imati aranžmane o repatriaciji, trebamo raditi i na dobrovoljnoj repatriaciji, imali smo ih mnogo. I također smo surađivali s međunarodnim partnerima, na primjer IOM-om, Međunarodnom organizacijom za migracije. Stvorili smo pakete za repatriaciju kako bi se ljudi e, ponovno vratili u matične države i kako bi se tamo ponovno nastanili. Moramo bolje odrediti e, ciljeve u razvoju događaja u ovom vrlo osjetljivom pitanju. To je važno zbog ekonomskog razvoja, ali općenito zbog konteksta. Trend ove politike je jasan, ali ima drugih elemenata. E, na primjer, imamo e, obrazovne razmjene, pilot projekte. Netko je postavio pitanje vezano uz te pilot projekte. Oni su jako važni, oni su malih razmjera trenutno, ali postoji namjera i postoji čak i novac E, s kojim bi se ti napori povećali i razne države članice se žele uključiti, Španjolska na primjer s Marokom, ali imamo i druge primjere. Oni su pilot projekti, kao, sama riječ, kao što sama riječ kaže, oni su u začetku, ali oni su način na koje možemo doći u susret interesu matične države, države podrijetla. Možda netko ima iskustvo u području informacijskih tehnologija i onda to iskustvo može biti korisno kad se osoba vrati u matičnu državu. Ovo je e, pozitivno partnerstvo koje se može izgraditi e, bez obzira, odnosno dodatno na aranžmane o ponovnom prihvati. E, slažem se, vezano uz reformu repatriacije, treba je poboljšati. U budućnosti ćemo imati revidirani kodeks o vizama, to nas očekuje u veljači iduće godine. Neki su govorili o korištenju riječi kriza. Govorio sam o krizi kako bih e, rekao što se događalo u prošlosti u pogledu dolazaka. Nisam e, mislio time opravdati broj današnjih dolazaka. E, to ne znači da trebamo sjediti skrštenih ruku. Brojke se mijenjaju ljudi se prebacuju s jedne rute na drugu i situacija je jako teška u različitim dijelovima svijeta. U Libiji, u Siriji situacije su teške, e, nestabilnost je na visokoj razini i ne smijemo sada posustati. Riječ kriza općenito ona nije opravdana brojkama e, koje primjećujemo danas, ali naučili smo lekciju, imali smo krizu prije nekoliko godina. Zato moramo sada e, stvoriti bolji sustav. Mnoge osobe smatraju da je situacija bezizlazna, ali komisija pokušava ipak pokrenuti stvari s mrtve točke i dati novi elan razvoju događaja, bez obzira na ovaj paket e, koji je sada zapeo. Moramo napredovati i to je jasna namjera komisije. Postavljeno je specifično pitanje također o preseljenju. Preseljenje je jako važna tema Nama je to posve jasno, a komisija i Europska unija e, mogu smatrati ono što su postigli posljednjih godina pozitivnim dostignućem. E, mnoge zemlje svijeta se povlače kad se tiče obveza u preseljenju Europska unija, međutim e, se zalaže sve više i znači da stvaramo zakonske kanale za e, dolazak ljudi kojima bi se e, stalo na kraj ponašanju krijumčara. Imamo trenutni program za preseljenje. 20 država članica su e, dale više od 50 tisuća mjesta. One su se obvezale ponudite mjeste i do 10. mjesa ove godine 78% ukupnih obveza ostvarene su, dakle ljudi su premješteni. 50 tisuća je velika brojka, ali pokušavamo e, produžiti rok za nekoliko mjeseci kako bismo osigurali da se proračunski novac može koristiti u te svrhe. 50 e, tisuća e, je broj mjesta koji je uključen u obveze država, to ipak ne znači da e, možemo samo biti zadovoljni. Moramo i dalje raditi na ovom okviru za preseljenje. Mislim da je dobro što je parlament radio na tomu da se ovaj prijedlog progura. Gotovo smo se dogovorili. Mislim da će se uskoro prijedlog usvojiti. E, kondicionalnost, e, uvjetovanost nisu riječi koje bih ja ovdje volio čuti jer Uzmite samo primjer mehanizma tranzita. Moramo razmisliti o tome na što ćemo se koncentrirati. E, hoćemo li imati evakuacije vezano uz Niger ili Ruandu. Moramo imati mehanizam preseljenja koji će odgovoriti na strateške interese gdje mi smatramo da postoji neki prioritet. I ovaj okvir preseljenja daje nam po našem sudu poboljšane okvire za djelovanje. Još jedno pitanje koje se stalno ponavlja. To je pitanje vezano uz odbijanje ljudi na granici, pogotovo vezano uz Hrvatsku. Ne želim sada ponavljati raspravu o pristupanju Hrvatske šengenskom prostoru. Ipak e, želim odgovoriti na pitanje e, vraćanja s granice. E, komisija to pitanje smatra vrlo ozbiljnim. Imamo pravila o pojedinačnom procjeni zahtjeva za azil. treba provoditi aki. To je nešto što mi pokušavamo činiti, ali morate sada ući u našu kožu. Teško je biti tamo u trenutku kad se dogodi odbijanje osobe na granici i imati dokaz da se takva odbijanja stvarno događaju. imamo neke sumnje koje su izražene vezane uz Hrvatsku. Kolege iz glavne uprave HOM su otišle u Hrvatsku kako bi istražile te slučajeve, ali Dokazivanje nije uvijek jednostavno e, kako bi se onda potaknuo e, postupak zbog kršenja prava, ali treba surađivati sa dotičnom državom članicom. To je naš način funkcioniranja u ovom području što se tiče provedbe. Mi moramo raditi sa nacionalnim vlastima. Ali osiguravam vam da e, i dalje pratimo tu situaciju. E, sporazum na Malti i kako dalje. U redu, predsjedniče. E, e, ja mogu stvarno ovdje stati, ali osobe su postavila pitanja, pa vi mi recite predsjedniče što da radim. Komisija čeka. Trebali bismo biti pristojni i pokušati se pridržavati rokova. Hvala. Samo vezano uz Maltu. Mi kao komisija želimo da mnoge države članice se sada pridruže ovom sporazumu. E, sporazum je vrlo pozitivan zato što ove četiri države članice s različitim perspektivama se sada pridružuju u ime zajedničkog napredovanja i treba vidjeti kako ponuditi solidarnost e, vrlo konkretno. Komisija je pokušala preko ljeta olakšati e, iskrcavanja, ali što se tiče, ako se oni događaju na Malti ili u Italiji, države članice trebaju znati da neće ostati same. Druge države članice će im pomoći, Njemačka i Francuska su se pridružile sporazumu, ali bilo je i drugih država članica. A ova e, ovaj događaj treba donijeti veću jasnoću transparentnosti. Komisija prati situaciju nakon usvajanja ovog sporazuma, radi s drugim državama članicama i s tim državama članicama kako bi se pojasnio postupak e, u suradnju EASO-a, Frontexa i tako dalje i drugih agencija. Tako da mm, na praktičnoj razini pokažemo da postoji solidarnost, da se može e, praktično i e, kvalitetno sudjelovati na razini država članica i surađivati. Vidim pozitivan razvoj događaja u vezi sa e, ovom situacijom. Hvala što ste mi dali riječ i dovoljno vremena za odgovaranje. Hvala. Sljedeći gost nam je povjereni King. please, with no further interlude, with no further ado. Bez ikakva prekida, molim vas da nastavimo. Prelazimo sljedeću točku dnevnog reda. Gospođo Volos, morate biti tiho. Now, as we said, Dakle, kao što rekao smo, ponovno imamo čast e, s ove strane predsjedničkog e, stola imati gosta povjerenika Kinga. Koji je u punoj formi? Evo. Povjerenik King ovdje kako bi nam govorio o jako važnoj temi o 20. izvješću o napretku prema uspostavi sigurnosne unije. I tu se radi o tome da je komisija ostvarila puno toga u izradi svoje sigurnosne agende, ali tu su i neki prioriteti na kojima treba raditi, dakle, i prema tvrdnjama trenutne komisije, tome tako i Pozdravljamo povjerenika Kinga i nadamo se da ćemo čuti dakle, koji su glavni aspekti ovog 20. Eh, izvješća o napretku prema uspostavi sigurnosne unije. Dopustite da podsjetim da napori za novom sigurnosnom strategijom su i dalje u tijeku. Odbor Libe već je naglasio da nova komisija mora raditi na strukturiranom izvješćivanju na ovu temu. No također imamo i na umu i to da budući saziv komisije neće imati nijednog povjerenika zaduženog za sigurnosni portfelj isključivo. Dakle, sigurnosna pitanja bit će pod e, unutarnjim poslovima uključeni. Dakle, nećemo imati povjerenika koji će biti isključivo zadužen za sigurnosna pitanja. Tako da evo, imamo privilegiji saslušati ovo izvješće o 20. izvješću o napretku prema uspostavi sigurnosne unije. Povjereniče King, imate 15 minuta. Imamo na raspolaganju vrijeme do 5 i pol i bit će vremena i za raspravu. Budite sigurni. Izvolite povjereniče, imate riječ. Hvala predsjedniče, dobar dan želim svima, uvaženi zastupnici, kolege. Drago mi je što mogu ponovno razgovarati s vama o našem zajedničkom radu, o sigurnosti i sigurnosnoj uniji. Kao što ste već primijetili i kao što je to predsjednik eh, već rekao, mnogi događaji su stvorili situaciju takvu da ću morati biti još koji tjedan duže s vama. No, kao što rekoh, budite bez brige, ne želim eh, ne želim, ne želim biti poput onih e, rock bendova iz 70-ih e, koji stalno govore da odlaze, a i dalje su tu, no budite sigurni da ću ja ispuniti svoju vlogu do zadnjeg dana. Danas raspravljam dakle o 20. izvješću o napretku prema uspostavi sigurnosne unije. Nadam se da ste ga imali vremena pogledati zajedno s svim drugima. Toga ima dosta, može se koristiti kao potporan za vrata. No, to isto tako i važna prilika koja nam se pruža da napravimo reviziju onoga svega što je napravljeno, što smo zajedno stvarili. No i da pogledamo neke od važnijih prioriteta koji zahtijevaju da se njima žurno pozabavimo. Dakle, prethodnih godina zajedno smo vidjeli da priroda, da prijetnje i dalje se razvijaju i rastu. Odgovorili smo na to tako što smo nastojali napraviti učinkovitu i stvarnu sigurnosnu uniju koja je napredovala, ali još puno toga treba raditi na tom pitanju i o tome trebamo razgovarati. Prvo, terorizam i terorističke prijetnje. Na tome smo radili kako bismo smanjili prostor na kojem teroristi i drugi koji nam žele zlo eh, mogu djelovati, kako bismo smanjili njihov pristup eksplozivima, financijama, eh, vatrenom oružju. Uspostavili smo razmjenu informacija, u obaveštajni sustav smo poboljšali kako bismo najbolje moguće koristili postojeće informacije i e, u borbi protiv radikalizacije podržali smo one koji rade na terenu u našim zajednicama kako bismo razmijenili najbolje prakse. Izgradili smo suradnju s međunarodnim, e, s internetskim platformama i predložili neka nova pravila kako bismo učinkovitije se nosili sa izazovom terorističkog sadržaja e, na internetu. Poboljšali smo otpornost na napade, uz akcijski plan za podršku zaštite javnog prostora i pojačali smo svoju gotovost da se nosimo s nekim od sredstava e, dakle da se, da se borimo protiv radiološko, kemijskih e, i drugih prijetnji podržavali smo države članice kako bi se bolje nosili, odnosno borili protiv terorizma, kiber, e, ciberkriminala. Evo jedan nedavni primjer koji sam dao, na ono proljeće ove godine Europol i Eurojust podržali su Njemačku, Nizozemsku i Njemačke države kako bi se razbilo drugo najveće dark web tržište koje je poznato pod imenom Wall Street Market koji je omogućio eh, jako negativne likove da trguju drogama, eh, eh, crnim softverima, malicioznim softverima i drugim stvarima, dakle to je uništeno. I tu se govori o izazovima koje predstavlja kiber svijet i to je zahtjevo od nas da poboljšamo i svoje odgovore. Dakle, imamo novu kibersigurnosnu strategiju, pojačali smo svoju održivost, teže nas je napadati, a u slučaju najgoreg brže možemo E, da se oporavimo. E, pojačali smo e, sustav odvraćanja, povećali vjerojatnoću da će napadači biti uhvaćeni i kažnjeni i države članice istovremeno razvijaju svoju kibersigurnost, kiberobranu. Razvili smo i instrument, odnosno alate Europske unije za kiberdiplomaciju, tu je sustav sankcija, radimo i na certifikacijskom okviru za kibercertifikaciju koji će biti proveden u čitavoj Europi. Također su se pojavili izazovi koji se tiču e, kibernapada poput e, političkih e, dezinformacija gdje imamo dakle napade na demokratske sustave. U odgovorima koji smo već spominjali, uspostavili smo neke protumjere, sustav brzog upozorenja među europskim institucijama i državama članicama kako bismo podržali i borili se protiv kampanja dezinformacije. Mobilizirali smo također i zajednicu E, osoba koja je zadužena za provjeru činjenica, istraživača, radimo sa građanskim društvom i e, pomažemo da se, da se otkriju te kampanje dezinformacije. Vršili smo pritisak na velike internetske platforme da potpišu e, kod, kodeks vladanja kako bi se borili protiv političke dezinformacije i držimo ih odgovornima uh, u, u svjetlu njihovih preuzetih obveza. Prije dva tjedna objavili smo prvo uh, godišnje izvješće o napretku rada tih potpisnika gdje su uspostavili dakle, protokole mjere koje su poduzeli kako bi proveli preuzete obveze u okviru tog kodeksa. Pozdravljamo dakle preuzete obveze u okviru tih, e, odnosno od strane e, online platformi koje žele raditi na tome, biti transparentnije. No, iskreno govoreći, još puno toga treba napraviti na toj, odnosno njihovoj strani. želimo sagledati stvarni utjecaj tih e, automatskih regulatornih mjera i trebamo vidjeti isto tako i kako napredovati sa neovisnim nadzorom to da e, i dalje imamo propagandu i sustav informacija pokazuje da trebamo još puno toga raditi. Mislimo da se to odnosi na sve aspekte ovog kodeksa jer to ne možemo, na to ne možemo pristati kao na novu normu. I godišnji korak ovog, e, godiš, e, zaključni korak ovog godišnjeg postupka bit će krajem siječnja nakon dodatnih konzultacija sa neovisnim stručnjacima i državama članicama u Europskoj skupini za audiovizualne službe. Ukoliko rezultati e, te analize budu nezadovoljavajući, a o tome ćete imati priliku raspravljati, onda ćemo u tom trenutku trebati sagledati što drugo treba poduzeti, a moguće e, mjere su i uspostava regulative. Istovremeno radimo na e, zaštiti digi, e, ključnih e, digitalnih infrastruktura, među kojima i 5G. Biće od apsolutnog ključnog značaja za naš konektovani život, ne samo za komunikacije, već i za gospodarstvo i cjelokupno društvo. Dakle, to mora biti dobro napravljeno. Ne radi se samo o kvaliteti cijevi, već i za odnos, već i o diplomi majstora. Dakle, svi sudionici u tome svemu morat će biti e, provjereni. Dakle, ne radi samo o kvaliteti proizvoda i kibersigurnosnim mjerama, odnosno praksi, već e, isto je tako e, važno da pružatelj usluge bude, ne bude doveden, ne bude, da ne postoji mogućnost da on bude isključen pod utjecajem trećih zemalja. Nedavno su objavljena izvješća o koordiniranom koordiniranim rizicima eh, i kibersigurnosti u okviru 5G-a. Sljedeće, sljedeće godine imat ćemo i čitav eh, niz mjera do kojih koje trebaju biti poduzete nacionalno ili zajednički kako bi se riješili problemi kiber eh, rizika. Mi imamo pristup, želimo smanjiti rizike, ne, ne ciljamo neke konkretne regije ili pružatelje usluga, ali neki produkti ili e, pružatelji usluga ili opskrbljivači e, su pod lupom. Mislim da smo dosta uznapredovali s radom zadnje tri godine, ali naravno i dalje imamo još puno posla. Dakle, prijetnje neće nestati, nažalost, niti kiber, niti dezinformacija, niti terorizam. uz džihadistički i ini terorizam vidjeli smo e, i porast e, ekstremno desnih napada i antisemitskih e, napada. Sada nam prestoji da dođemo do sporazuma o prijedlozima za borbu protiv terorističkog sadržaja online. Dakle, to se ne tiče samo džihadističkog sadržaja, već drugih ekstremnih sadržaja koji e, se približavaju definiciji terorizma. On, e, to ima za cilj pravnu sigurnost e, i pravne mjere kako bi se spriječilo širenje tog terorističkog sadržaja, a istovremeno da se ne ugrožava sloboda govora i informiranja. Drago mi što ćemo započeti e, raspravu u okviru trijaloga s vama i vijećem početkom e, listopada, što smo već počeli na tome raditi. Tako, zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Jakiju i svim izvjestiteljima u Sjeni na njihovom predanom radu i nadam se da ćemo zajedno moći brzo napredovati. Postoje neke druge nerješene teme, odnosno zakonodavni prijedlozi koje ćemo trebati brzo zaključiti. Jedan se tiče e, elektroničkih dokaza, imamo dakle nacrt prijedloga. Drugo, e, mreža nacionalnih centara za koordinaciju u e, kiber, kibernetici diljem Unije. Dakle, treće, pravi, E, informacijski sustav i upravljanje granicama, konkretno stručni tehnički amandmani koji se tiču e, Etijasa. Ti prijedlozi su od velikog značaja. Svi oni su važni za izgradnju, dodatnu izgradnju naše sigurnosne unije. I Želio bih malo opširnije da se pozabavimo sljedećom temom. Dakle, prijetnja džihadiškog terorizma nije nestala nije nestala paralelno sa smrću Alpak Dadija. Dakle, ne smijemo spustiti gard. Tu su izazovi samoradikaliziranih pojedinaca, ali moramo se nositi sa izazovom koji predstavlja oni koji izlaze iz zatvora, koji su odslužili svoje kazne za terorizam, a u nekim slučajima su radikalizirani i u samim zatvorima. I dalje smo suočeni sa izazovom stranih eh, terorističkih boraca, dakle cjelokupna situacija ništa ne čini jednostavnim. E, mislim, situacija u Siriji ne čini ništa jednostavnim. Pobjegli i zatvornici Daješa mogu predstavljati veliki sigurnosni problem. Važno je države članice i dalje u potpunosti koriste postojeći sustav obavještavanja kako bi e, se borili i detektirali strane borce koji izlaze, odnosno prelaze granice. Radi se isto dalje na e, informacijama sratišta kako bi se moglo de, otkriti i sudski goniti strane borce. E sad, u sve ovo što sam rekao, mislim da smo danas puno bolje e, opremljeni nego što smo bili prije par godina kako bismo otkrili i suprotstavili se e, onima koji bi mogli htjeti doći u Europu i dalje širiti nasilje protiv naših sugrađana. Istovremeno države članice moraju biti sigurne da u potpunosti provode mjere koje su već odobrene poput nedavno dogovorene zakonodavne mjere o interoperabilnosti i pitanje prekosora i vatrenog oružja. Dakle, i dalje kao što je to već bilo dogovoreno nastavljamo i nastavit ćemo pratiti uspješnu provedbu onoga što je dogovoreno. Napredovali smo na provedbi čitavog niza dosijeja, dakle direktiva o imenu, imenima putnika i tako dalje, no i puno toga još treba učiniti države članice, e, konkretno glede e, direktiva koje se tiču kiber e, kriminaliteta, što je jasno rečeno u ovom 20. izvješću. Što se tiče dogradnje sigurnosti, to nije ograničeno samo na Europu, već e, tu se radi o suradnji s partnerima i mi aktivno podržavamo međunarodne organizacije i treće zemlje u njihovim nastojanjima, njihovom radu. Evo samo jedan primjer ako želim privući vašu pozornost. Finanski doprinosimo, odnosno pomažemo e, program e, Europske unije za borbu protiv terorizma to je od velikog interesa za nas. Dakle, tu se radi o rezoluciji 2396 eh, iz 2017. Vijeća sigurnosti UN-a gdje se radi o procesuiranju imena putnika i njihovim podacima. Kao što znate, vjerojatno ova inicijativa ujednih naroda eh, tiče se prvenstveno Zapadne Afrike, provodi se u Togu, Gani, Sierra Leone, i brojnim drugima kao što je kod Divoire, Gambija, Mauritanija, Nigerija i Niger. Dakle, ovaj program eh, za bor protiv terorizma među putnicima eh, nešto je što se tiče i sjeverne i južnog roga Afrike, istočna Europa, Bliski istok, Karikom i eh, regije Azije i Pacifika. Dakle, mi ćemo podržati Ujedinjene narode u tom radu. I za kraj eh, par riječi o Novom Zelandu. Zajedno s ovim izvješćem koje danas predstavljamo, usvojili smo isto tako i preporuke vijeća da se otvore pregovori sa Novim Zelandom eh, glede razmjene eh, podataka u okviru borbe protiv terorizma. Dakle, to ulazi u isti iste mjere o zaštiti podataka E, i na isti način se to razvija kao s Afrikom i Bliskim istokom, e, dakle program koji je usvojen u prosincu 2017. godine. Mislim da je to važno, imamo veliku potrebu za tim i međusobne mogućnosti poboljšanja sigurnosne suradnje s Novim Zelandom e, tu su u pitanju. Dakle, bio sam u Novom Zelandu u lipnju i tada mi je bilo jasno da je Novi Zeland pravi partner koji je suočen sa sličnim e, sigurnosnim izazovima i prijetnjama i bliža suradnja s Novim Zelandom bila bi od pomoći i za njih i za nas. Već surađujemo s Novim Zelandom na e, kibernetičkim prijetnjama, e, dezinformacijama i 5G. Budući sporazum o Novom Zelandu o razmjeni osobnih podataka i borbi protiv teških kaznenih dijela i terorizma pomoći će na područjima borbe protiv eksploatacije, seksualne eksploatacije djece i neprikladnog sadržaja na internetu i e, terorizma. I mislim da je to nešto e, što je apsolutno prihvatljivo i logično nakon e, napada u Krajščerču. Dakle, neki od naših najbližih partnera su vrijedni suradnje. Ovdje se ne radi, nisu, nisu geografski bliski, ali ovdje se ne radi o geografiji, već o vrijednostima. Novi Zeland je dobar primjer toga. Zaključno ovdje se radi o najnovijem, ali ne o zadnjem izvješću o sigurnosnoj uniji, kao što je predsjedavajući predsjednik rekao u uvodu. Dakle, Kolege, kao što rekao, naćemo način da nastavimo raditi na ovome i nastavimo izvješćivati pred Europskim parlamentom o tome što radimo. Dakle, vjerojatno neće biti samo jedna osoba zadužena za sigurnosnu uniju, već čitav niz povjerenika će biti zaduženi za to. Dakle, oni će međusobno surađivati i upravo u, kroz međusobnu suradnju možemo najbolje se boriti protiv svih prijetnji s kojima smo suočeni, a to neće, to mi bilo do sada tako i isto će biti u buduće. Hvala. Hvala vama povjereniče King. Započet ćemo sada raspravu. Počet ćemo sa koordinatorima. We turn back to our commissioner. A onda ću odgovor povjerenika. Predlažem da prvo uzmemo sva pitanja. A onda ćete vi na kraju dati e, odgovore. Započinjemo sa EPP-om, zastupnica Mecola. Hvala vam, predsjedniče. Hvala vam, povjereniče. Na početku bih vam zahvalila i rekla da nam je jako drago što ste još s nama. Doista se radujemo nastavku naše suradnje. Također bih vam zahvalila na izuzetno važnom poslu koji ste obavili dok ste se bavili ovim terorističkim prijetnjama i hvala vam što ste doprinijeli boljoj razmjeni informacija. Na taj način smo bili korak ispred terorista i na taj način štitimo naše građane. Svjesni smo napada koji su se dogodili, ali također smo spriječili velik broj napada i oni se nisu našli na naslovnicima medija i trebamo biti ponosne na te spriječene napade. Kao što ste sami rekli, rekli riječ je o izuzetno velikoj prijetnji, stvarnoj prijetnji i zato je važno otvoreno razgovarati i također je važno dovršiti zakonske odredbe kada je riječ o borbi protiv terorističkog sadržaja na internetu. Istina je, ljudi se i dalje radikaliziraju u zatvorima, na internetu, a tu je i povratak e, stranih boraca, dakle koji se vraćaju svojim obiteljima, koji također mogu predstavljati opasnost po našu sigurnost. Zato bismo se trebali upitati što možemo učiniti s tim u vezi, što možemo učiniti kada je riječ o suradnji nacionalnih vlada vezano uz povratak ovih osoba. Još uvijek tu hvatamo korak, kada je riječ o razmjeni informacija. Imamo tu još neke države članice i treće zemlje koje oslabljuju naš e, sustav razmjene. Moramo se boriti protiv propagande koju nalazimo na internetu. Istina je da su sada neki postupci transparentni, ali nekad, nažalost, prekasno djelujemo. trebamo dati globalne odgovore na ove globalne izazove. Pa bih htjela od vas čuti na koji način ocjenjujete suradnju sa trećim zemljama kada je riječ o suradnji na području sigurnosti. Također kako europske institucije mogu razriješiti ovu situaciju u kojoj postoji okljevanje od strane nekih država članica kada je riječ o provedbi ovih novih sigurnosnih odredbi, pošto je ovo što nam je na raspolaganju. E, možda ću već biti na drugom e, sastanku kada budete davali odgovor, ali evo htjela sam vam ova pitanja. Molio bih vas da se držite najviše dvije minute za pitanja, kaže predsjednik jer kasnimo sa dnevnim redom. Slijedi nam još jedna zajednička rasprava u izvješćima Sipel, te se držite vremena dodijeljenog za riječ. Moramo dovršiti ovu raspravu u 17.30 sati. Trudimo se poštovati e, vrijeme koje je dodijeljeno zastupnicima za riječ, ali molim vas e, da svoje misli ukvirite na ove dvije minute koje su vam dodijeljene na raspolaganje. Zastupnica Sipel, hvala lijepo. A obratit ću vam se na njemačkom jeziku. E, sa povjerenikom Kingom smo se susreli nakon izbora. Rekli smo da je to vjerojatno naša posljednja razmjena mišljenja. A evo tko zna, možda ćemo vas e, uskoro još jednom ugostiti, vidjet ćemo kako će ići stvari sa Ujedinjenom kraljevinom. U svom uvodnom izlaganju ste jasno rekli da još uvijek imamo veliki problema sa kibersigurnosti i sa organiziranim skupinama kriminalaca. Tu je još i nasilje koje dolazi od krajnje desnice. Po meni je to veliki problem, možda i važniji problem od nekih drugih oblika terorizma. Međutim, nije jedan od prioritetnih problema s kojima se hvatamo u koštac. Vi ste jasno rekli koji su izazovi pred nama. Brojna tih izazova su povezani sa digitalizacijom, tu su kibernapadi, Također ste spomenuli potrebu za suradnjom i odgovornost pružatelja usluga. Moje pitanje je sljedeće. Mora doći do suradnje između e, pravosudnih tijela i pružatelja usluga, ali kako izvršiti odgovarajući pritisak? Naime, e, javna tijela ne raspolažu svaki put e, sa odgovarajućim pregledom stanja, te me zanima na koji način im se može pomoći u tome. Tu su također i određene države članice pred kojima je još dug put kada je riječ o uspostavi ove suradnje. Potom, kada govorimo o unutarnjoj sigurnosti, onda se često ističe da je riječ o nacionalnoj nadležnosti. Međutim, pratila sam ono što se događa na europskoj razini, riječ je o pojmovima koje ne možemo e, razdvojiti. Nacionalna sigurnost je također pitanje europske nadležnosti, zato što brojni izazovi s kojima se suočavamo imaju ovu prekograničnu dimenziju. Jasno mi je međutim da tu postoje određene prepreke, postoje određene prepreke o nacionalnim zakonodavstvima, tu bismo trebali poboljšati stvari. Te me zanima na koji način možemo ovdje popuniti postojeće praznine i e, ojačati povjerenje građana. Potom dobila sam alarmantne vijesti kada je riječ o uvozu narkotika na području Europske unije, prije svega je riječ o kokainu. Zanima me u kojoj mjeri se vrše kontrole na granicama vezano uz ove probleme. Izvolite, hvala lijepo, zastupnice Interveld. Hvala lijepo i hvala povjereniku što je danas eh, ovdje s nama. lijepo ste e, nam e, istaknuli kako je to kada se suočavamo, dakle kada imamo posla s ljudima koji se stalno uporno opraštaju, ali evo imali smo, to ste spomenuli u vašim uvodnim riječima. Evo za vas nekoliko konkretnih pitanja. Ovo je ovakve razmjene su nekakvi rutinski postupci gdje stalno ponavljamo ista pitanja i čujemo iste odgovore. Čini se da doista ne postižemo nikakav e, napredak, osudila e, bih se reći o temeljnim pitanjima. Poduzeti su e, brojni koraci na jačanju sigurnosti naročito je ojačana represivna dimenzija. Međutim, također treba ojačati pravnu zaštitu za građane, zaštitne odredbe. Tu ne ispunjavamo očekivanja. To sam rekla već bezbroj puta tijekom zadnjih godinama, a od komisije često čujemo iste odgovore, stanje se ne poboljšava. Također postoji tendencija u komisiji i u vijeću da se donesu određene zakonske odredbe za koje se već unaprijed zna da, zna da su razvodnjene i da se situacija na terenu neće e, poboljšati. registracija imena putnika, dakle PNR, potom je tu sporazum sa Kanadom, Znamo da se ovo također primjenjuje i na sporazum sa SAD-om, međutim ne vidimo nikakav napredak koji dolazi od komisije da se poradi na sporazumu sa SAD-om. Čujemo samo da se ocjenjuje provedba postojećeg sporazuma, ali postojeći sporazum je kršenje evropskog prava. To je jako jednostavno, to je jednostavno nezakonito. Dakle, komisija bi ga trebala povući. Ukoliko običan građanin krši zakon, njega će se kazniti. Ovo je kršenje evropskog prava. Gdje je kazna? Nema kazne. Komisija nastavlja sa svojim business as usual to mi uopće nije jasno. Također smo postavili pitanja vezane o sporazum s Australijom, Kanadom. Tražili smo više proporcionalnosti kad je riječ o PNR-u. Okay, somebody's chairing the meeting from the back. Evo, netko vodi sastanak iz zadnjih redova. Ja ću ovo privesti kraju. Kad netko ima riječ, ostali članovi odbora to trebaju poštovati. To je jako jednostavno, kaže predsjednik. She's the one having the floor. Ona sada ima riječ. thank you. Zaključit ću, kaže zastupnica. Sve što komisija radi jesu studije slučaja kojima se želi ilustrirati operativna učinkovitost. Sljedeće godine ćete trebati predstaviti e, izvješće o direktivi PNR. Kako ćete dokazati, ne samo tvrditi, već dokazati proporcionalnost masovnog skladištenja i korištenja podataka iz PNR-a. Ne vidim za to dokaze, nisam to vidjela u zadnjih 16 godina, toga nema. Hoćemo li konačno dobiti? Zastupnica Strik, izvolite. Hvala vam i hvala povjereniku Kingu na njegovom izlaganju. Nikad ne recite nikad. Evo, već smo <laughs> vam zahvalili na svemu što ste e, napravili. Evo, sada to možemo još jednom ponoviti. Što se tiče vaših stajališta o potrebi borbe protiv e, terorizma i kriminala, naravno, ne smijemo biti naivni, imamo tu utjecaje izvana, ali i iznutra. Također moramo naglasiti da bi naše mjere trebale poštovati naš pravni sustav. Naglasili ste potrebu da se zaštiti javni prostor kroz aktivno provođenje naših kaznenih zakona. Tu je također potrebna transparentnost. Međutim, trebamo također zaštititi našu slobodu izražavanja. Zanima me kako povjerenik King gleda na mjere koje se donose, vezano su uz istraživačko novinarstvo. Možemo li učiniti više da se zaštite i osnaže ti novinari? jer u ovoj eri dezinformacija oni su prijeko potrebni. Što se tiče kiber obrane, a da, imamo svi svoje nacionalne strategije, međutim, one njih valja staviti u kontekst potrebe zaštite podataka i također bi se nadovezala na ovo što je rekla zastupnica Interveld. Imamo dakle, problem sa skladištenjem osobnih podataka. Zanima me što komisija poduzima da bi zajamčila da svaki europski prijedlog, pa i nacionalni prijedlog poštuje odredbe dakle ovih eh, pravne prakse kada je riječ eh, o zadržavanju ove vrste podataka i skladištenju. Što komisija radi da bi osigurala pristup pravdi individualnim građanima koji su možda obuhvaćeni ovim mjerama protiv terorizma? I konačno džihadisti. Vidjeli smo da njihova prijetnja nije uklonjena, u tijeku je rasprava upravo koja se bavi problemom povrata ovih e, ljudi. To je također rasprava koja govori o nadležnosti, ali me zanima e, koordinira li e, Europska komisija ovdje rad, naročito kada uzmemo u obzir rezoluciju Vijeća sigurnosti o preuzimanju obaveze procesuiranja vlastitih e, građana, dakle u kontekstu počinjenih e, terorističkih e, djela. Zastupnik Hes. Hvala lijepo. Prije svega, zastupnica Interveld je prekršila dodijeljeno vrijeme za reč. Smatram da je to također nepoštivanje pravila. Vi ste za nju imali jako puno razumijevanja i smatram da je to s vaše strane isto nedostatak poštovanja. Povjereniče King, sigurnost je jedan od prioriteta komisije Žana Kloda Junkera. Međutim, koliko sagledate situaciju, 2014. smo imali dva napada koji su izvela vjerski fanatici i od te, od te godine se napadi povećavaju. Također svakog mjeseca deseci tisuća migranata su ulazili na područje Njemačke, a vi sa svoje strane tvrdite da se borite protiv terorizma. Teroristi koji su izveli napade u klubu Bataklan, putovali su tamo kroz Njemačku. Zašto ništa ne poduzimate sa strane Europske unije da biste se borili protiv politike otvorenih granica za koje se zalaže gospođa Merkel? to su ta otvorena vrata koja biste trebali zatvoriti. Potom ste napisali svoje sigurnosno izvješće. Vaša želja je boriti se protiv radikalizacije. To nije nešto što je došlo ni od kuda. To je nešto što dolazi od vjerskih vođa, iz džamija, radikalizacije, potreban internet, flajeri, knjige i prije svega novac. I znamo otkud dolazi taj novac. Arte je nedavno izradio jako dobro izvješće o tom pitanju. Jedan od najvećih financijaša ovih aktivnosti jest Katar, odnosno Saudijska Arabija. Ništa se o tome ne nalazi u vašem izvješću. Umjesto toga govorite neodređenim hibridnim prijetnjama, e, sistemu brzog uzbunjivanja, borbe protiv kampanje dezinformacija. A ništa od toga nam neće pomoći u borbi protiv radikalizacije. Kada ćete se konačno pozabaviti ovim pitanjem financiranja terorističkih aktivnosti, kada ćete početi pratiti trag novca, kada ćete konačno poduzeti mjere da se prekine ova vrsta financiranja u Europi. Hvala lijepa. Hvala. Gospodine Fest, mogu samo komentirati da predsjednik odlučuje o tome kako predsjedati svakom raspravom. Ne odlučuju članovi sa svojih mjesta niti podpredsjednici, nego ja znam koji je raspored za današnji dan. E, do 17.30 imamo vremena i vidimo da imamo dovoljno manevarskog prostora. Da, vi ste također govorili duže od predviđenog. Pokušao sam imati razumijevanja nemate sada riječ. Molim vas imajte to na umu za buduće. Ključno je da se pridržavate maksimalnog zadanog vremena zato što jako puno govornika želi govoriti u ograničenom vremenu. Ponekad govornici mogu govoriti i duže, a da pritom ne nanesu nikakvu štetu u našem rasporedu, a to je bio današnji slučaj. Gospođa Kanko ima riječ. Hvala. Nadam se da još uvijek imam dvije minute nakon što ste toliko razgovarali. Hvala gospodine King. Suradnja među državama članicama o razmjeni podataka na efikasan način je ključno u borbi protiv terorizma i ekstremizma u Europi i moramo stvoriti sigurnosnu uniju. Usvajanje europskog sustava PNR koji vodi mm, ECR u posljednjem sazivu parlamentu bio važan korak u stvaranju arhitekture sigurnosne unije. E, belgijski ministar sigurnosti bio je vodeći glas u stvaranju ovog sustava. Belgija je zato bila uspješna u korištenju sustava. Ipak e, treba učiniti mnogo više da bi se osigurala provedba na razini Europske unije i, i to sada provedbu cijeloj Uniji. Kao što znate, provedba je problem upravo u čitavoj Uniji. Možda to pitanje nije toliko zanimljivo, ali je jako važno koje zaključke možemo povući iz provedbe PNR sustava Europske unije, e, imajući na umu buduće usvajanje ovog sustava za, na primjer, vlakove ili brodove. Kako možemo osigurati to da provedba zakona bude jednaki prioritet kao i usvajanje zakona? Hvala. Hvala, gospođa Deli. Hvala, predsjedniče. Ehm, neka uđe zapisnik to što mislim da vrlo kompetentno i pravedno vodite ovu raspravu i ne slažem se s ono što je rekao govornik prije mene. Što se tiče uvođenja ehm, Mislim da ste govorili o džihadističkom teroristu, stranih boraca, radikalizaciji, sve ste to spomenuli. Ja mislim da je šteta što mnoge države članice ne razmišljaju o tome kad su poslali džihadiste u Siriju, kad su se uključili u pravnu bit, u Iraku, to ima i posljedice. Bombardiranje ljudi dok su u vlastitom domu, uništavanje njihovih zemalja, to stvara teroriste. prestanak interferiranja politike drugih država bilo bi korisnije od kontrole granica ili ograničavanja e, sloboda građana. Moje pitanje se koncentrira na dva područja. Prvo, kako možemo vjerovati u to da će komisija se pozabaviti sigurnošću kad neki članovi buduće komisije e, nemaju prikladno ponašanja što se tiče upravljanja podacima, obradom podataka. Pogotovo mislim na gospodina Borela koji je izdao e, povjerljive podatke preko Twittera, objavio ih je Govorilo se o traženju informacija od Španjolske vezano uz prethodni katalonski ministre. E, to je bilo kršenje postupka i e, takvi podaci, osobni podaci i e, ograničeni podaci ne smiju se stavljati u javnu domenu. Je li to zato što su žrtve katalonci pa nisu važni? Je li to zato što Španjolska možda se smatra posebnim slučajem. Ovo, ovaj odgovor nije bio adekvatan. To je bio europski, e, europska baza podataka. Oni je trebao imati pristup ovom e, ovoj bazi podataka i nije trebao objaviti te informacije. To je kršenje prava. Pita me što se čini kako bi se pratio, pratilo pristupanje vlastitoj bazi podataka. I drugo pitanje vezano je uz E, tvrtku Bretona vezano uz šengenski informacijski sustav gdje ste vi povjereniče rekli da postoje jamstva u odnosu sa dijeljenjem šengenskih informacija između Jedine kraljevine i SAD-a. Morate nam dati nekakvo osiguranje i treba e, osigurati da se različiti subjekti ne uključe u kršenje ovakvih prava. Hvala, povjereniče King. Imamo jako puno pitanja, a sada vam dajemo riječ za zaključne da ćemo, vam kasnije riječ za zaključne e, opaske. Gospođo Britmon, izvolite imate riječ. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče. Vidjeli smo se u šestom, sedmom mjesecu već smo govorili o povratku vraćanju djece, djece iz Sirije i Iraka. Umeđu vremenu je situacija itekako se pogoršala, to ste i sami rekli i također ste rekli da to znači odrastati, odrastanje za djecu u e, velikim sukobima e, što predstavlja veliki rizik. Dakle, kako je vaša, vaše mišljenje sada? Prošlog tjedna na odboru Libe imali smo zanimljivu raspravu sa gospodinom e, Ticheltom, ravnateljem Okama koji se bavi sigurnošću u Belgiji i koji je ukazao na potrebu, žurnu potrebu danas da imamo europsku koordinaciju i kada se raspravlja o tome nacionalnim, u nacionalnim nacionalnim vladama, napose u belgijskoj vladi ministri nam govore da nema e, koordinacije u Europskoj uniji. Dakle, čini mi se da smo ovdje, da se ovdje više igra politički ping-pong nego išta drugo. Tako da bih htjela znati da li od našeg zadnjeg susreta, da li ste imali e, više informacija glede stvaranja takve koordinacije i s i s kolegom e, Boreljom budućim, e, i budućim predsjednikom Europskog vijeća Charles Michelom koji je isto tako nedavno rekao da je Europska unija da je odsutna u okviru razgovora o sukobu koji se odvija na e, licu mjesta. Dakle, sami ste spomenuli pitanje povrat, povratka, ne pita, nije pitanje samo djece, već i odraslih. Dakle, ponovno, e, kako ocjenjujete situaciju s obzirom da nemamo danas dovoljno vremena da uspostavimo ad hoc sud. Mislim da je pitanje toliko hitno da bi bilo bolje kontrolirati i suditi te osobe u našim sudovima, a ne e, prepusti ih e, tamo negdje zemljine. Hvala gospodin Rankel. Hvala predsjedniče. Poštovani povjereniče King. Želim vas pohvaliti zbog zalaganja za transparentnost e, i odgovornost u odnosu na ovaj parlament što se tiče vašeg portfelja. Ja sam u Libeu samo od lipnja, odnosno srpnja, ali jasno je da se vi zalažete. Kao izvjestitelj za e, informacijski sustav, vizni informacijski sustav, mogu vam osigurati to da smo radili punom brzinom. Do idućeg tjedna ćemo imati ukupno 50 sati pregovora od prvog trijaloga 22. listopada. Kao izvjestitelj je odgovoran za ove pregovore u ime parlamenta. Mogu vam osigurati da se ubrzano krećemo prema našem cilju i to već od listopada. Ipak želim naglasiti to što trenutno imamo jedno pitanje na stolu koje treba pomoći u ovom rješavanju. Trebamo dobivati prijedloge od komisije i koje treba izmijeniti druge prijedloge komisije. A o tome se trenutno pregovara i to imamo u mnogim tekstovima koji su nedavno doneseni. To će negativno utjecati na pregovore, po mom sudu. E, moramo imati dobar postupak donošenja propisa. E, ne činimo nikakvu uslugu demokraciji. Ovaj parlament radi sve što može, ali glavna moć nije u rukama Europskog parlamenta, pa molim da se suzdržite od toga da mijenjate prijedloge koji ste nedavno podastrili ovom domu. Na samom kraju dva komentara vezano uz dva različita pitanja. Prvo, rad e, koji ste odradili vi i komisija vezano uz lažne informacije. E, to ste odradili jako dobro, ali parlament je nedavno rekao da moramo učiniti više i više ulagati. Zabrinjavajuće je vidjeti to što zakonodavstvo protiv seksualnog iskorištavanja djece nije još uvijek e, pretočeno u nacionalno zakonodavstvo većine država članica, uključujući i moju zemlju, Portugal. Možete li nam reći koja je trenutačna situacija u tom pogledu i kako je možete ocijeniti? Hvala, gospodin Brajer. Hvala, predsjedniče. Zahvaljujem povjereniku na ovom izvješću. Nije iznenađenje to što se ne slažemo oko mjera nadzora koje komisija traži, kao što je na primjer direktiva o PNR-u, koja po ovom sudu predstavlja jasan primjer masovnog nadziranja na temelju sudske prakse Europskog suda. Niste sigurno iznenađeni što to čujete i trebamo hitno moratorij. Imam tri pitanja. Prvo, vezano uz e, teroristički sadržaj i uredbu o tome. E, rekli ste da, da smo blizu e, dogovora. ako vi podržite naše stajalište, mi možemo lako doći do dogovora već i sutra, tako da ćemo se lako dogovoriti. A što se tiče sigurnosti, govorili ste o sigurnosti 5G mreže pa bih htio čuti što vi mislite o enkripciji i um, end-to-end enkripciji pogotovo. E, kineske tvrtke su možda uključene u ovu priču, ali komunikacije ponekad se preusmjeravaju kroz treće zemlje, na primjer SAD, pa bi bilo važno imati ovaj važan aspekt e, informacijske sigurnice da bi se end-to-end e, vršila enkripcija komunikacija. A sigurnosne agencije također trebaju svoju komunikaciju zadržiti sigurnom. O vašem govoru također sam čuo nešto o javnoj percepciji sigurnosti. brini me to što e, mnogi u javnosti smatraju da su e, naši životi sve i da ima sve više kaznenih dijela, ipak u stvarnosti vidimo da se događa upravo suprotno, da je upravo suprotno točno. Dakle, što možemo učiniti da bi se ojačala svijest o sigurnosti kod građana, imajući na umu pogotovo desničarske populiste koji iskorištavaju e, strah građana, a to može ugroziti demokraciju. Dakle, ako ljudi imaju osjećaj da im ne možemo zajamčiti sigurnost i ako nemaju percepciju da je Europa jedno od najsigurnijih mjesta na svijetu. Hvala, povjereniče King. E, predlažem da u 15 minuta odgovorite na pitanja zastupnika. Mislim da je to dovoljno vremena za količinu pitanja koju ste dobili. I mm, to, nakon toga ćemo imati raspravu o e-dokazima. Izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala još jednom svima koji su uključeni u obrađivanju ovih tema iz bilo koje perspektive. Zahvaljujem na suradnji s ovim parlamentom koja je po mom sudu ključna ako želimo da javnost razvije pozitivnu svijest o ovim temama. Potpuno se slažem sa e, posljednjim što je rekla gospođa Brex, ali što se posljednje izjave tiče, mislim da kolektivno postoji izazov da upravljamo ovom temom na kvalitetan način i da činimo kvalitetne poteze kako se ne bi stvarao strah ili kako se ne bi davao prostor populistima. E, htio bih u dvije rečenice odgovoriti na vaše pitanje kako to postići, ali nemam taj odgovor. E, svakako pozdravljam mogućnosti kao što je ova kako bih raspravljao s vama i kako bih bolje prenio naše poruke javnosti. Što se tiče drugih pitanja, Pokušat ću redoslijedom odgovoriti na njih. Ako ne odgovorim na sva pitanja, slobodno mi se obratite pa mogu naknad odgovoriti. Što se tiče razine izazova koja još uvijek postoji, e, proizlazi iz džihadističkog terorista, to je bilo pitanje gospođe Mecola. Moramo priznati da rizik stalno postoji Mnoge države u Europi su revidirale svoju razinu um, upozorenja protiv uh, terorizma. Znam da neke države, među kojima jedina kraljevina, su smanjile svoju razinu pripravnosti na terorističke događaje. Dakle, mislim da bi dio javne rasprave trebao biti kako ići u istom smjeru. Čini mi se da imamo problem sa samoradikalizirajućim subjektima. To nije samo vezano uz džihadistički eh, radikalizam, nego i za ostale vrste ekstremizma. Na to ću se vratiti kasnije. I dalje govorim da moramo naći rješenje za širenje radikalnih sadržaja online. Radikalizacija u zatvoru jest problem i ja sam alarmist. Moramo naći način na koji ćemo o tome razgovarati. E, imamo čak i 1100 e, e, osoba koje su suđene za terorizam i one će uskoro izaći iz zatvora i to će biti problem na temelju povrataka iz država članica procjenjujemo da postoji dvostruki broj osoba u zatvorima koji su otišli u zatvor zbog drugih razloga, ali su se onda radikalizirali u tom zatvoru. E, to mi se čini pravim izazovom za nas. Kako ćemo poboljšati naš, e, naš pristup rješavanju problema osoba koje radikalizirane izlaze iz zatvora. Imamo i problem stranih boraca. Gospodin Fest je postavio pitanje, rekao je zašto nismo ništa učinili od događaja u Bataklanu? Pa moram reći da jesmo. Mi sada imamo sustavne kontrole na vanjskim granicama i modernizirali smo šengenski informacijski sustav, imamo obvezu države članice dijele informacije u tom e, sustavu i to su informacije o e, kaznim dijelima e, terorističke prirode. Imamo razmjenu informacija, poboljšali smo način na koji Europol i druge agencije, agencije surađuju kako bi identificirali osobe koje predstavljaju rizik i kako bi te informacije stavili na raspolaganje e, policije, granične policije i ostalih vlasti. E, ne možemo reći da nismo ništa učinili kako bismo riješili sigurnosne prijetnje koje su postojale prije nekoliko godina. Što se tiče dezinformacije, radimo mnogo toga u borbi protiv dezinformacije, to piše u ovom izvješću, o tome sam razgovarao s vama posljednji put kad sam bio na vašem sastanku. Postoji još jedan izazov. Države članice se trebaju koncentrirati na to. Mi ne želimo nešto, stvoriti od toga privatizirano područje. Upravo želimo suprotno. Mi želimo to da E, postoje mreže sigurnosti među državama članicama i moramo imati mehanizme ranog upozorenja. Neki su to kritizirali zato što se stvari nisu dramatično promijenile, ali mi e, marljivo radimo svakoga dana na stvaranju poveznica među državama članicama koje razmišljaju o tim problemima. Mi želimo osim toga dalje surađivati s privatnim sektorom u vezi s rješavanjem ovih izazova. Ali ne želimo e, njima dati odgovornost odluka. Upravo suprotno želimo e, da oni sve više e, surađuju sa trećim stranama koje vrše kontrolu. Želimo neovisni nadzor, ekspertizu u državama članicama i to nam je važno. Trenutno ekspertiza u rukama nevladinih organizacija, mm, istraživača i civilnog društva. Ali slažem se s vama, gospođo Zipel, ako ne budemo brzo napredovali u rješavanju ovih izazova, nova komisija će morati uzeti u obzir eventualno drugih eh, mogućnosti za neovisnu kontrolu društvenih medija u političkoj sferi, pogotovo kad se radi o širenju informacija. Je li dovoljno to ostaviti u rukama sjajnih predstavnika civilnog društva i istraživača ili to trebaju činiti vlasti država članica? Ne znam koji je odgovor na to pitanje, ali mislim da se vi svakako možete latiti odgovora. Trebali bismo govoriti o drogama. To je veliki problem. Znate što radimo kako bismo se koordinirali u pogledu europskih politika. I drago mi je što mogu reći da sam upravo prije par dana čuo najavu Europola o tome što su se provoli zajednički dani djelovanja protiv krijumčarenja droge. Na temelju toga je došlo do e, rekordne zapljene sintetičkih droga koje su bile predmetom krijumčarenja, ali zapljenjeno je 1300 kg kokaina i 411 uhićenja e, imali smo vezano uz ove aktivnosti u cijeloj Europi. Dakle, to je i dalje naš ključni prioritet. Što se tiče PNR-a, Pozdravljam rasprave koje imamo o toj temi. Mislim da možda nećemo moći odgovoriti na sva pitanja koja ste sada postavili, ali dijalog želim svakako zadržati i potičem svoga nasljednika da to čini. Trebamo e, i dalje nastavljati na suradnji. Moramo e, zaključiti zajedničku evaluaciju. Znam da proces vezan uz to ne smatrate zadovoljavajućim, ali moramo pronaći postupak koji će svima odgovarati i vi trebate osigurati da zajedničke evaluacije budu efikasne. Osim toga imat ćemo raspravu s vama u vezi s PNR-om i u buduće. To je vezano uz pitanje gospodina zastupnika o masovnom kontroliranju, odnosno nadzoru. Moram reći nešto u svoje osobno ime, što se možda niče svih e, povjerenika. Ja ne želim da mi sudjelujemo u masovnom praćenju. Ja sam došao pred vas kako bih predstavi europske instrumente. Ali to nisu instrumenti koji masovno e, kontroliraju građane Europske unije. PNR nije takav instrument. Podaci iz PNR-a se prikupljaju. Mi nismo stvorili instrument za prikupljanje tih podataka. Pitanje je kako pristupiti podacima i kako se ti podaci mogu koristiti. E, neke brojke su se pojavile vezano uz to kako se te e, informacije ispituju i kako se pristupa tim podacima. Velika većina putnika se ne podvrgava nikakvim provjerama i mislim da je to umirujuće 99,96% osoba za koje postoje informacije u kompjuteru su osobe koje se poslije ne istražuje. Znači samo 0,04% osoba se i dalje istražuje. I tu postavljamo e, pitanje imena koje se često krivo ispisuje. Dakle, broj istrage je stvarno jako malen, ali može nam dati značajne rezultate. Dakle, ovo izvješće dolazi iz Belgije. Nedavno smo čuli rezultate Belgije o obrađivanju podataka PNR-a e, sa strane belgijskih jedinica između siječnja i e, kolovoza ove godine. 331 pozitivan, e, pozitivna provjera, 120 slučajeva e, krijumčarenja ljudi i to su bila kazna djela vezana uz e, otmice, ali i narkotike. Pitanje je sada kako gledate na efikasnost ovog sustava i kako mi možemo surađivati s vama kako bismo procijenili dokaze. E, priznajem da se ova rasprava treba nastaviti. To je jedan od izazova koji je pred nama. Moramo umiriti ne samo vas, nego i širu javnost da ne radimo sve zato što je to svrha za sebe, nego smatramo da je to nešto što je potrebno zakonito i proporcionalno. sada dolazimo na pitanje zadržavanje podataka. E, vi ste to postavili kao pitanje. Mislim da će se ta rasprava također nastaviti. Ja sam to već rekao, pa možda se ne slažete sa mnom, ali ja mislim da pristupanje podacima i zadržavanje podataka je jedan važan dio tijela za provedbu zakona i to ide u korist naših građana. To moramo osigurati. To se mora činiti na način da bude u skladu sa temeljnim pravima. To je naše zalaganje koje se vidi i u presudama suda. Očekujemo ishod trenutnih slučaja koji su u tijeku i radimo na e, budućem načinu rješavanja ovih problema. Možda se svi ne slažu oko načina kako dalje, ali mi se i dalje zalažemo za traženje rješenja i to u potpunoj transparentnosti u odnosu na vas. Postoji ne rizik, nego izazov e, stranih e, boraca, terorista. Pitanje je bilo što radimo sa ljudima koji postoje, u regiji i koji se pokušavaju vratiti. Neki su tražili repatriaciju. Vi ste svi rekli da pravna situacija jest da je to odgovornost država članica, a to je odgovornost koju oni e, pažljivo čuvaju. E, moramo potaknuti raspravu o veličini i o prirodi problema i pokušati potaknuti na veću koordinaciju o tim pitanjima. Znam da je netko o tome razgovarao s Charles Michelom. E, mi smo razgovarali o tome sa članoma vijeća e, i u okviru skupine G16. E, dakle, tu se razgovaralo i o odraslima i o djeci. Dakle, mi moramo javno objaviti više informacija o obimu tog problema. Ja, postoje i brojke odrasli za koje mislimo da su u tom području za o broju odraslih e, temelje informacije od država članica za koje vjerujemo da su zatočeni njih oko 600 i dodatni je izazov to što ima određen broj odraslih koji su u turskim, turskom pritvoru, a Turci su rekli da će brzo djelovati u suradnji s državama članicama e, glede sudbine tih ljudi. Također sam htio javno razgovarati i o brojkama koje se tiču djece, jer slažem se sa vama Boma da pitanje djece i što ćemo s njima jest hitno pitanje. Ima oko 1400 djece na cijelom području za koje vjerujemo da imaju jednog ili oba roditelja koji su iz Europske unije. A oko pola njih e, je u pritvoru, a drugi su, ostali su u drugim kampovima i smatramo da postoji e, itekako dobar razlog da se pozabavimo djecom, jer iako vraćanje te djece u EU predstavlja velike probleme, a to je utemeljeno na iskusima onih država članica koje su vratile neke od te djece napose siročad. Dakle, ostaviti tu djecu od kojih je veliki broj ispod šest godina starosti, dakle, ostaviti ih tamo, prepuštene na milost, nemilost svakojakih okolnosti i to predstavlja veliki problem e, i humanitarni problem. No, srednjoročno i dugoročno može predstavljati i sigurnosne probleme. Stoga ćemo nastaviti vaš pritisak na članice da e, hitno rješavaju probleme. Evo, kada se već bavimo djecom, e, pitanje seksualne, seksualnog zlostavljanja djece, e, da, bili su u pravu kolega kada ste spomenuli to. Imamo 40 transpozicija u strane 23 države članice koje su preostale koje treba obaviti. To ne znači da oni ništa ne rade, ali u okviru eh, našeg rada da imamo učinkovitu transpoziciju i regulativu, evo radimo na tom eh, na tim temama od vitalnog, jako važnog značaja. Sada bih prešao na pitanje gospođe Dali o različitim aspektima korištenja CISA, dakle šengenskog informacijskog sustava. Evo samo par riječi. Želim reći da u ovom području kao i u brojnim drugim e, jako ozbiljno e, uzmemo pitanje učinkovite provedbe i učinkovito korištenje instrumenta. Sustav CIS je jasan. Dakle, tu se radi o povjerljivom dijeljenju informacija između tijela e, za provedbu dakle između policijskih eh, i pravosudnih organa. No, pravila su jasna. Možda se ne slažete s pravilima, ali ona su jasna, a prema pravilima države članice su te koje odlučuju tko su nadležna tijela i tko ima odobren pristup CIS-u i stoga treba se obratiti državama članicama ako imamo pitanja eh, koja se tiču korištenja CIS-a. Mi komisija i dalje ćemo imati evaluaciju Schengena to je sustav koji uključujemo, dakle, detaljni, imamo detaljni dijalog sa svim državama članicama i tu razgovaramo s njima o tome kako oni koriste CIS. Mi ćemo dalje raditi izvješća o tome i ta izvješća će vama biti dostavljena povjerljivo. Dakle, o tome se ne može govoriti na otvorenom eh, javnom sastanku, ali vam možemo staviti na raspolaganje dokumente i možemo se dogovoriti s tajništvom u prethodnom sazivu parlamenta sa zadovoljstvom smo surađivali s cijelom skupinom e, vaših kolega, zastupnika koji su htjeli nadzirati provedbu CISA. I ako u ovom sazivu parlamenta tajništvo to želi uspostaviti, mi ćemo sa velikim zadovoljstvom ponovno to pokrenuti i siguran sam da će i budući saziv komisije e, se odazvati sa zadovoljstvom. Možete postaviti detaljna pitanja bilo pitanje i o aktivnosti privatnih poduzeća. Ne želim ulaziti u pojedinosti u koje ne mogu na e, javnoj sjednici, ali samo želim reći da nije zabranjeno prema pravilima posegnuti za privatnim poduzećima kada se govori o IT e, službama i održavanju IT sustava. To nije isto kao i odobravanje pristupa informacijama, odnosno podacima. I za kraj Drugo pitanje, gospođo Sipel, mislim da trebamo napredovati po pitanju online terorističkog sadržaja i doista bi dobro došlo da se na tome napreduje. O tome se razgovara u trijalogu, a trijalog je pregovarački postupak. Dakle, ja ne idem na trijaloge i kako bih inzistirao na svakoj riječi izvornog prijedloga komisije i nadam se da i drugi aktivni sudionici e, trijaloga, dakle vijeće i parlament, ne inzistiraju na apsolutno svakoj riječi e, jer na taj način možemo napredovati. U suprotnom baš i ne. I u ostalom duh trijaloga jest e, u pregovorima. Što se inkripcije tiče, ja se jako zalažem za enkripciju i to sam već rekao. Dakle, ja ne bih htio da moj bankovni račun, račun ne bude zaštićen enkripcijom. Izazovi koji predstavljaju 5G i druge nove tehnologije, a znam da ste upoznati s tim, dakle, izazov je taj kako se zaštititi, zaštititi svoje podatke od nedopuštenog pristupa informacijama, a da pritom istovremeno zadržimo neke mogućnosti za autorizirani, dopušteni pristup podacima, među kojim e, policijsko-pravosudna tijela u e, pravosudnim e, stvarima. Dakle, to je izazov, to je veliki izazov, ovisno o tehnologiji o kojima govorimo, a enkripcija se susreće s brojnim tehnologijama, no u svakom slučaju to je dobra rasprava, trebamo razgovarati o tome i na primjer koja, koja god treća zemlja nema, nema postoje neke zemlje koje nemaju pristup e, na naše, naše podatke a istovremeno e, postoji e, policijsko pravosudna suradnja. Dakle, toj suradnji ne trebamo zatvoriti vrata i spriječiti. Hvala vam, evo, nadam se da vam nisam oduzeo previše vremena. Evo, doista smo na vrijeme, imamo još par važnih točaka. Jedna jako važna jest e-dokazi koja se tiče i sigurnosti i pravosudne suradnje i ukazanim stvarima. No, bez obzira na strukturu buduće komisije von der Leyen, bez obzira na to što neće biti zaseban portfelj e, za sigurnosna pitanja, ovo u svakom slučaju i dalje ostaju teme koje treba dobro, o kojima treba dobro raspravljati u odboru, na odborima Libe, jer su to teme koje su za nas važne. Što se tiče izazova za, koje ste spomenuli, dakle, izazov kombiniranja mogućnosti pružanja korisnih informacija za borbu protiv e, kaznih e, dijela, e, a istovremeno i poštivanje privatnosti E, u auto treba uključiti i neke zaštitne mjere u okviru ovih tehnoloških revolucija koje se događaju. Sada su izazovi još veći, a očekuje se da će europski e, zakonodavci, a to je upravo ovaj e, odbor LIBE, ponuditi neke odgovore na ta pitanja. Vama, povjereniče King, zahvaljujem e, na e, tome što e, ste nam odgovorili na pitanje, a s obzirom da ste vi čovjek orkestar, ovaj comeback vam je dobro uspio. A sada, bez prekida, nastavljamo s dnevnim redom. To je sljedeća točka, dakle, europski nalog za dostavljanje elektronski E, europski nalog za čuvanje elektroničkih dokaza o kaznim tvarima. Dakle, ovo je jako važna tema. No, sjetimo se konteksta. Dakle, imali smo prijedlog za uredbu Europskog parlamenta i vijeća o europskom proizvodnji i e, europskom nalogu za dostavljanje, europski nalog za čuvanje e, elektroničkih dokaza kaznenim stvarima, onda smo imali drugi prijedlog za direktivu parlamenta i vijeća za uspostavu e, harmoniziranih pravila za imenovanje pravnih predstavnika za e, okupljanje dokaza u kaznim stvarima. Dakle, tu se radilo o tome da se prikupe alati kako bi se moglo prikupljati elektroničke podatke. Dakle, alat za prikupljanje dokaza kada postoji sumnja u počinjenje kaznog djela, a to nije preventivno ili preventivni ili policijski alat. No, evo, tu imamo i pojam pravnog predstavnika i pružatelja usluga u Europskoj uniji, ali koji nisu, dakle, pružatelj usluge koji pružaju uslugu u Europskoj uniji, ali čije je sjedište izvan Europske unije. Dakle, e, imamo mišljenje iz 2018. no iz ali osam ministara je, osam ministara je izrazilo svoju e, zadršku, rezervu. Dakle, u Europskom parlamentu široki interni postupak e, je organiziran. Imali smo konzultacije sa dionicima, tužiteljima, sudcima, Europski sud za ljudska prava, E, akademici, odnosno e, znanstvenici. To je nešto što je se održalo između 7. prosinca 2018. i 1. travnja 2019. I tu se bavilo dakle, temeljnim pravima, e, pravnom osnovu, pravnom lijeku, u zakonodavstva trećih zemalja, načelo proporcionalnosti i tako dalje. Kao što znate, komisija je e, ponudila novo tumačenje članka 82. Dakle, to je pravni temelj. Dakle, nije to točno ona kaznena suradnja o, kaznenim stvarima na koje smo imali. Dakle, ovdje se radi o pružateljima usluga iz trećih zemalja. I zato u nekim pravnim e, e, situacijama imamo neke nekakve situacije ekstrateritorijalnosti. U svakom slučaju, zato smo o tome jako dugo raspravljali, sada ćemo imati zajedničku raspravu o točki 5. i šestoj. Dakle, jedno se tiče naloga, e-naloga u kaznenim stvarima i drugo direktiva o imenovanju pravnih predstavnika. Saslušajmo najprije izvjestiteljicu, gospođu Sipel, a onda ćemo imati pitanja i odgovore, a započet ćemo s koordinatorima. Gospođu Sipel, izvolite, imate riječ. Hvala vam, predsjedniče. Nadam se da će i izvjestelju sjeni imati pravo nešto reći u ovom prvom krugu rasprave. Najprije možemo nakon prošlotjednog sastanka Libea kada smo govorili o međunarodnom e-dokazu, odnosno sporazumu oko međunarodnog e-dokaza, možemo još jednom ukazati na to koliko su međusobno povezani ovi dosije. Ja sam bila doista jako razočarana kada sam čula da komisija pregovara sa Sjedinjim američkim državama. Drago mi je što neće zaključiti ništa prije nego zaključimo rad na europskom e-dokazu. No, međuvremenu oni pregovaraju sa SAD-om temeljem svog prijedloga, a dobro znamo da nikada prijedlog komisije niti na odboru Libe, niti u bilo kojem drugom odboru ne završi onakav kakav je izvorno sastavljen. Dakle, imaš to na umu, komisija, a to je barem dojam koji imam, nastoji prejudicirati na ovlasti odgovornosti i parlamenta i vijeća, a mislim da to ne smijemo dopustiti. No imajući to sve na umu, već ste rekli da zajedno s izvjestiteljima u Sjeni, kojima još jednom zahvaljujem na suradnji, imali, napravili smo ozbiljnu provjeru tog prijedloga koji, barem po mišljenju komisije, je potpunosti novi pristup tom pitanju. Dakle, nakon godinu i pol dana od kako je komisija dala svoje izvješće, mi odbor Libe, a E, osobito kolege izvjestitelji Sjeni i ja, uložili smo veliki trud u ovaj prijedlog. Imali smo nekoliko sastanaka u Sjeni, bilateralne sastanke, saslušanja Libea i na kraju, evo imali smo sedam e, radnih dokumenata Libea, a sada kao ishod toga svega ja vam predstavljam svoj nacrt izvješća. Dakle, što je to što vam predlažem? Kao što možete vidjeti u nacrtu izvješća, ja predlažem da odbacimo prijedlog za direktivu i integriramo važne dijelove e, u uredbu, te da se izmjeni uredba sa 267 ukupnih amandmana. Zašto odbaciti prijedlog direktive? Jednostavno, iz e, razloga pravne i praktične dosljednosti. Predložena direktiva temelji se na članku 53. i 62. E, temeljnih ugovora koji se bave priznavanjem diploma i drugih e, vrsta kvalifikacija te koordinacija odredaba koje su uspostavljene zakonski i reguliraju pružanje usluga. Takve Takva direktiva obvezuje države članice, no problem je u tome što uredba obvezuje samo one države članice koje su sudjelovale u pravnom instrumentu koji je usvojen e, u okviru poglavlja četvrtog temeljnih ugovora. Sukladno tome imamo neravnotežu. Dakle, uredba obvezuje samo e, države članice koje su sudjelovale u tome, a direktiva obvezuje sve države članice. Dakle, s tim na umu Danska i Ujedinjena Kraljevna bile obvezne imenovati pravnog predstavnika u okviru direktive, a da ne sudjeluju u, u sam e, sustavu e, dokaza. Što više, u direktivi komisija pokušava uvesti plan predstavnik ne samo za e-dokaze, već i u drugim e, aspektima koji se tiču međusobnog priznavanja. Tu je i nejasn, nejasan mehanizam e, centralne koordinacije koji nije sukladan niti sa e, uredbom, niti s načelom e, međusobnog priznavanja. Dopustite da postim da je dodana vrijednost međusobnog priznanja jeste da se poboljša izravna, izravni kontakt pravosudnih tijela, a ne upravnih središnjih tijela. Dakle, žao mi je, draga komisija, ali prekoračili ste svoje ciljeve tu i krivo e, protumačili pravnu, e, pravni pravnu bazu e, direktive. Dakle, mislim da samo države članice koje sudjeluju predloženoj regulativi, odnosno uredbi, trebaju se držati također onih tijela, onih stvari koji se tiču imenovanja. Dakle, to su članci 53, 62, a slijediti te članke nije pravno opravdano. Tako predlažem da se prebace ovi dijelovi iz direktnog prijedloga u e, uredbu. To je moguće napraviti sukladno članku 82. kao pomoćnom mjerom, a to je isto tako, to, to sam ja provjerila. Operateri trećih zemalja koji djeluju u evropskim europskim državama članicama moraju imenovati jednog pravnog predstavnika. E, taj pojam pravnog predstavnika za provider iz trećih zemalja nije ništa novo, već e, odražava, na primjer, članak 16. E, GDPR-a i poslično tome dolazimo do, ostvarujem e, isti cilj kao i direktiva, ali na zakonski e, dosljedan i samim tim učinkovit način. Što još? Sada bi se započela sa e, postupkom obavješivanja. Dakle, ovdje bi se moglo prekograničnim operaterima dostaviti informacija da se ne ni ne obraća pravnim tijelima gdje e, pružatelj usluga ima pravi nastan. Glavna kritika ne samo stručnjaka koji se bave zaštitom podataka, već e, i tužitelja Europskog suda e, zaštitu ljudskih prava je isto upitna. Države članice i članice vijeća su se žalile na e, nedostatan sustav notifikacije država članica i dovoljno je jedna država da se blokira opći pristup, odnosno pristup e, odobrenju vijeća. Zašto se moramo zabrinuti zbog te notifikacije? Pa zamislite, ako imate pružatelja usluga na teritoriji moje države, koji bi izravno bio primoran od strane nadležnog tijela druge E, države da objavi podatke o meni, a da pritom moja država članica ne sudjeluje u tome. Dakle, moja država članica ne može, dakle, samim tim ispuniti svoje temeljne odgovornosti, jamstva mojih temeljnih prava na svom nacionalnom prostoru. Dopustite još jednom da vas podsjetim da je prijedlog e, e, komisije pravno upitan, dakle, imamo jednu sutkinju ICJ-a koja kaže, citiram, Europski su ljudska prava, među kojima svih 28 država članica odgovorni su za zaštitu ljudskih prava na teritoriju pod svojim nadzorom, svojom nadležnošću. Prijedlog koji stoji pred vama, dakle prijedlog komisije, stvara dosta jedinstvenu situaciju po e, našoj pravnoj praksi. Ja se pitam da li je ovo uopće e, sugladno sa pravilima. Dalje, kaže sutkinja, postoje e, legitimna očekivanja da zakonodavstvo e, treće države se sve, e, na sve moguće situacije, a što dovodi u pitanje pravnu prihvatljivost toga svega. Na to komisija nikad nije odgovorila, no mene baš briga za to, jer ogromne razlike koje postoje izazivaju u, pravnom, u pravnim e, stvarima e, i dalje stoje iz, postoje između država članica i države trebaju biti u stanju e, odbiti provođenje nekih odluka na svom teritoriju i tu imamo popis je u novom članku 11a. Dakle, to se tiče europskog naloga, istražnog naloga u biti, prava notifikacija i pravo da se odbat, e, pravo odbijanja bile bi od dodane vrijednosti za pružatelje usluga. Bez notifikacije tijela za nadzor, za kontrol podataka više nisu sigurni da li poštuju zakonodavstvo e, države u kojoj funkcioniraju. Još gore komisija bi privatnim poduzećima dala nalog e, da ocjenjuje da li je to e, sukladno sa zakonom ili ne. Mislim da je to nešto ne možemo podržati. Sukladno ovom svemu predlažemo da e, europski nalog za dostavljanje, europski nalog za čuvanje elektroničkih dokaza moraju biti u nadležnosti tijela koja su zadužena za njih pružatelj usluga mora biti odgovoran za dostavljanje e, dokumenata, odnosno podataka e, nadležnim vlastima e, odmah. Kada osobe nisu iz država članica, čak i u takvim situacijama ako u trenutku izdavanja naloga treba e, o nalogu informirati državu u kojoj osoba ima e, trajni boravak. Države članice moraju imati pravo dovesti u pitanje e, zakonitost ovih mjera, osobito kada se radi o imunitetu ili privilegijama osoba. Dakle, država članica stalnog nastana je ta je koja najbolje može ocijeniti da li je neki nalog zakonit ili ne. No ne brinite, takva notifikacija neće produžiti postupak Dakle, zadržavajući rok od 10 dana, sustav, e, mehanizam notifikacije poštuje isti vremenski rok kao i onaj koji, je, e, koji predlažu komisija i vijeće no ipak moramo produžiti e, rok za hitne slučajeve, osobito kada se radi o manjim pružateljima usluga i također imajući na umu da e, se često funkcionira sa ograničenim e, ljudskim resursima, dakle rokovi moraju biti realni. No, produžavajući sa 6 na 24 sata Sigurni smo da će u hitnim slučajevima nadležne službe imati dovoljno vremena da provjeri podatke i pružatelj usluga će imati puni dan da e, naprave, odnosno dostave e, pod nužne podatke, a da ne usporavaju previše postupak. Što s pravima osoba o čijim se podacima radi? Neki od mojih amandmana pokrivaju prava tih osoba imaju za cilj da predložena uredba bude sukladna sa europskim standardima za temeljna ljudska prava i s nacionalnim zakonodavstvima te sudskoj praksi. Evo nekoliko primjera. Podizanje praga za e, za podatke e, sa 3 na 5 godina suprotnom u brojnim državama članicama svi sva kaznena djela dolaze um, dosežu do tog praga čak i za sitna kaznena djela imamo i popis od 32 prijestupa koji predstavljaju i e, teže kaznena djela Vratimo se na razlikovanje između podataka koje stiču sadržaja. Dakle, kako bismo bili sukladni s drugim instrumentima i sukladno s postojećim e, sudskom praksom i e, ove podatke moramo, moramo sagledati kao intruzivne. Imamo i gag rule i druge standarde. Dakle, ne trebaju nam dodatni e, dodatne zaštitne mjere niti u izdavanju, niti u, niti u zemljama izvršenja. Nemogućnost e, dostavljanja tih podataka e, pred sudove nije prihvatljiva. formulacija da je nešto automatski određeno može podrazumijevati da će ovi dokazi biti automatski priznati u postupcima. Međutim, to ne mora biti slučaj. Dakle, treba to zamijeniti sa formulacijom elektronska informacija i time nećemo prejudicirati vrijednost tih podataka na sudu je da u postupku odluči jesu li ti dokazi prihvatljivi ili nisu. Na koncu, E, mogući sukob sa nacionalnim zakonima trećih e, zemalja. Uključuje se jedan poseban postupak od strane komisije te konačnu odluku može donijeti i na pravosudno tijelo te treće zemlje. U svakom slučaju nema nikakvih rokova. To može onda postati i priča bez kraja. Smatram da strana koja je započela postupak mora biti i ona koja treba razriješiti ovaj, ovakve i slične slučajeve. I konačno, argument komisije kada je izradila ovaj prijedlog bila je brzina i efikasnost. Međutim, nakon nekoliko mjeseci argument velike većine uvječuje jednak komisijinom. Jasni su mi izazovi s kojima se danas suočavaju pravosudna tijela. Međutim, ovo može stajati kao argument u situaciji kada se istovremeno štite i temeljna prava. Amandmani koje sam predložila će se osigurati da dobijemo pravno snažan tekst, jedan instrument koji će se pozabaviti izazovima koji su prisutni u trenutnim trenutnom sustavu koji će obuhvatiti pružatelje usluga i optužene osobe te će im zajamčiti poštovanje njihovih temeljnih prava. Zahvalila bih e, izvjestiteljima u sjeni s kojima sam surađivala kao i sve druge kolege kao i prethodnim raspravama. Prvo ćemo čuti koordinatore, odnosno izvjestitelje u sjeni. Prvi je zastupnik Melo iz EPP-a. Hvala, ja ću govoriti portugalskim jezikom. Znam da prijevod neće biti jednostavan zbog teme kojom se bavimo. Hvala lijepo. Prije svega hvala izvjestiteljici na svemu što je obavila vezano uz e, prijedloge o kojima danas raspravljamo. Riječ je o jako složenoj temi. Treba e, priznati sve što je do sad učinila i doista se naradila. Koji su ciljevi Europske komisije koji proizlaze iz ovog prijedloga? Potrebna je, potreban je mehanizam digitalne suradnje koji će biti spreman za digitalno doba, a kojim ćemo se služiti u postupku prikupljanja dokaza. To je ujedno jako tehnička tema. Međutim, i tu moramo biti efikasni. Trenutni mehanizmi za čuvanje i dostavljanje dokaza, oni tradicionalni ne mogu se koristiti u ovim kaznenim stvarima. Nema tu brzog postupka kada je riječ o ovom predmetu. Zato je važno da se ovdje sačuvaju i individualna prava, naročito kada govorimo o zaštiti podataka. Ovdje ne govorimo samo o gospodarskom kriminalitetu, iako su i oni zastupljeni, već o svim oblicima prekograničnog kriminaliteta. To su tehnološki sofisticirana kaznena dijela gdje su kriminalci u prednosti. Oni računaju na slabu suradnju u ovom području i na taj način obavljaju svoje aktivnosti. Međutim, moramo se osigurati da to više ne bude tako. Moramo se osigurati da se u potpunosti poštuju prava pojedinca. To je nešto što nigdje ne smije biti dovedeno u pitanje. Ova vrsta dokaza je jako volatilna, prekogranična i njome se ne možemo koristiti na tradicionalne načine. Prije 11 godina bio sam izvjestitelj o Europskom istražnom nalogu. To je relativno novi instrument i svejedno nije obuhvatio ovakav instrument prikupljanja i čuvanja dokaza. I to su tada bili jako teški i složeni pregovori i zato ovi novi argumenti nisu bili uključeni u tamošnje rasprave. Pravosudna tijela im treba imati na raspolaganju resurse koji su im potrebni. Međutim, to također treba biti stavljeno pod odgovarajuću pravosudnu i ustavnu kontrolu. Ne slažem se s nekim prijedlozima izvjestiteljice, iako mi je jasno da je ona ovdje uložila izuzetno velik napor. Bilo bi dobro da po ovom pitanju uspijemo postići kakav takav konsenzus. Prije svega postupak obavješćivanja, smatram da je to jako važna faza. Ne možemo odustati od pravne kontrole koja dolazi od strane države članice. Time se trenutno bavi vijeće, riječ je o obavješćivanju od strane pružatelja usluga koje su često e, privatni, oni tu trebaju provjeravati dakle sadržaj, međutim oni nisu tijela koja se bave provedbom zakona i stoga ne bi trebali donositi takve odluke. I ovaj sustav obavješćivanja nadilazi svoju prvotnu ulogu. On je presložen i zbog toga neće biti dovoljno učinkovit. Međutim, za ovu vrstu kaznenih djela trebamo imati na raspolaganju jednostavan i brz sustav djelovanja. Na ovaj način je ovaj instrument izuzetno složen, a trebao bi biti upravo nešto suprotno od toga. Ovo nekoliko primjera različite kategorije podataka. To je jedna nova ideja koja je došla od strane izvjestiteljice. Pristupni podaci, transakcijski podaci, i nova kategorija, grafički podaci. Kako se to uklapa u u ovaj sustav koji već poznajemo. Prije svega treba utvrditi ko je korisnik. korištenje ovih podataka možemo stvoriti e, određeni profil korisnika. A istražna tijela u većini slučajeva neće moći utvrditi tko je osoba koju trebaju istraživati. I na ovaj način kompliciramo njihovo djelovanje od samog početka. Potom nova definicija sadržaja. To su podaci koji se primjerice mogu pronaći u cloudu, odnosno u oblaku ili u skici maila koje nikad niste poslali. To su također neki sistemi kojima kriminalci mogu komunicirati koje ne nalazimo u ovom izvješću. Potom dostavljanje i čuvanje dokaza. Riječ je o dvije različite stvari. Kada govorimo o čuvanju dokaza, Izvjestiteljica govori o izvršnom tijelu. i slučaju u kojem ono ne želi izvršiti nalog za dostavljanje. Dakle, što se tada događa? Ovdje se uvodi automatizirani sustav. Ono što bih ja radije vidio jest mogućnost eh, produžavanja ovog roka od 60 dana ili da se ova referenca na vremenski rok u potpunosti ukloni. Dakle, ovaj rok od 60 dana je nešto što ne ide na ruku kada je riječ o ocjeni kvalitete dokaza koji su, koji su dostavljeni na čuvanje. Također tu je mogućnost odbijanja dostavljanja, odnosno čuvanja ovakvih dokaza. I ovu bi terminologiju i postupke trebalo uskladiti sa postojećim odredbama iz Europskog istražnog naloga. Međutim, ovdje je članak 10a koji uvodi izvjestiteljica i koji ne odgovara specifičnim karakteristikama dokaza o kojima ovdje danas raspravljamo. Dakle, izvjestiteljica ovdje predlaže odbijanje ove direktive i upućivanje na zakonskog zastupnika. Dakle, to je nešto što pronalazimo u uredbi. Vlada bi dakle, trebala priznati zakonskog zastupnika za pružatelja usluga u uniji i oni bi trebali imati jasno definiranu dakle, ulogu na osnovu koje prikupljaju i dostavljaju dokaze. U tom slučaju bi zakonski zastupnik trebao prikupljati i njima raspolagati. I to dakle u ime pružatelja usluga. Koliko govorimo o kaznama, o sankcijama povezanim sa izvršenjem naloga za dostavljanje, odnosno čuvanje, koliko se, se mora posegnuti za ovim instrumentima, to bi onda bilo nešto sasvim novo i do sad neviđeno u ovom instrumentu uzajamnog priznanja. Zato moramo jako, mora biti jako oprezni kada je riječ o stajalištu koju ćemo zauzeti vezano uz ovo pitanje. Mi ćemo zajedno raditi na ovim pitanjima. Želimo konstruktivno surađivati sa izvjestiteljicom, želimo stvoriti jedan korisni dokument. Smatramo da je on prijeko potreban i smatram da je ovdje potrebno pronaći najbolje moguće rješenje kako bismo postignuli svoj cilj. Imamo ovdje dva zakonska akta koji su usko povezani, koje smo dobili od Europske komisije a vidimo da su prepuni tehničkih, pravnih, političkih pitanja, dakle, to ste i vi danas istaknuli. To je rijetkost primiti ovakav dosje. I izvjestiteljici i zastupniku Melu je trebalo više od 15 minuta da nam podijele svoja stajališta vezana uz ova pitanja. Ovo neće biti slučaj sa drugim kolegama koji će se ovdje javiti za riječ. Neće imati na raspolaganju toliko vremena. Zamolio bih vas da kraće govorite riječima zastupnik Körner u ime kluba A Ja ću pokušati biti nešto kraći, ali sami ste spomenuli da je riječ o jako složenom instrumentu i to će biti doista jako teško. Baš zato što je toliko složen, još jednom bih zahvalio izvjestiteljici na izvrsno obavljenom poslu. Mislim da je ovo jako dobar temelj na kojem možemo svi zajedno raditi i potražiti kompromis. Mislim da je to važno kada govorimo o mogućim budućim pregovorima sa vijećem. Što se tiče općenitog tona, podržavam želju komisije da je potrebno biti brži i učinkovitiji. Ali ovakav pristup možda nije najbolji pristup. Trebali bismo biti pragmatičniji. Zašto nam je potrebna ova reforma koju dobivamo od strane komisije? Ovdje se ulazi u jedno novo područje, možda se je malo pretjeruje, ali zašto nam je ovaj instrument potreban? Prije svega zato što su u nekim područjima pravni instrumenti možda prespori i ne dolazimo do željenih podataka kojima se možemo boriti protiv kriminaliteta. Imamo jedinstveno tržište za digitalne tvrtke, živimo u digitalnom svijetu, riječ je o prekograničnim djelatnostima, a istovremeno imamo 28 pravnih sustava kojima se borimo protiv kaznenih dijela koji se mogu počiniti na jedinstvenom tržištu. I stoga je potrebno pronaći rješenje da bi se ova situacija riješila, da istovremeno ne stvorimo niz novih problema. Slažem se sa komisijom. Provođenje zakona ne bi trebalo biti otežano zbog ove prekogranične suradnje digitalnog svijeta i kriminalci ne bi trebali moći iskoristiti to protiv nas za slučajeve kriminaliteta kojima je počinitelj i kazneno djelo napravljeno u jednoj državi članici, a server u drugoj zemlji, prikupljanje podataka ne bi trebalo biti otežano. Mislim da je to važno istaknuti. Također to vrijedi i za, i za hitne slučajeve. kao što je kolega Melo istaknuo, važno je ocijeniti situaciju, morate znati tko je osumnjičenik, i u tu svrhu se treba koristiti ograničen sustav podataka. One trebaju biti dostupniji nego li što je to slučaj danas. Uz ove tri mjere bismo pokrili zahtjev za novom reformom. Za sve ostale situacije, a imamo ih nekoliko i tiču se temeljnih prava, moramo se nastavljati oslanjati na europski istražni nalog i koristiti europski nalog za čuvanje. U tom slučaju, dakle, moramo skladištiti podatke i potom koristiti vlastiti postojeći sustav. Nijedno od ovih novih instrumenta se ne bi trebalo zlopotrebljavati od strane nacionalnih tijela prije nego što pružatelj usluge e, da tražene podatke. Taj zahtjev valja ocijeniti od strane zemlje koja je nadležna za, taj, tako postupanje. Smatram da smo na taj način osigurali da se u ovim slučajevima primjenjuju odgovarajuće odredbe nacionalnih, temeljnih, temeljnih nacionalnih pravnih sustava. Također, tu treba dovesti uvesti neke novitete, promjene, tu je potrebno postići odgovarajuću ravnotežu, neke promjene koje predlaže izvjestiteljica, ovi pragovi, rokovi, kategorije podataka, pravni lijekovi, profili korisnika, to mogu podržati, ali na taj način ćemo zadržati otvorenost jedinstvenog tržišta, zaštititi europske tvrtke, i istovremeno zajamčiti poštovanje temeljnih prava naših građana i doista se radujem našoj suradnji. Uvjeren sam da ćemo pronaći konsenzus i Radujem se suradnje sa ostalim izvjestiteljima u sjeni kako bismo došli do pravno snažnog instrumenta koji će odgovarati svojoj svrsi, a istovremeno e, poštovati temeljne prava. Zastupnica Tardino, izvolite. Hvala predsjedniče. Oprostite. Prvo sam trebala dati riječ zastupniku Zelenih e, u skladu ste. Gospodin Lakodinski u ime Zelenih, vi ste izvjetitelj u Sjeni. Hvala predsjedniče. Siguran sam da će kolege iz IDE imati dovoljno vremena nakon mene. Govorit ću kratko, mnogo toga već spomenuto. Kao prvo zahvaljujem kolegici Zipel. Znam da je odradila golem posao i pozdravljamo pregovore. i nastavak rada na našim prijedlozima. E, slažemo se sa vašim pristupu pregovorima vezano uz cloud, uz oblak i SAD. E, u pregovorima ne smijemo napredovati dok ne saznamo koje je stajalište Europske unije. To trebamo jasno formulirati i izraziti u pregovorima. Mislim da komisija mora stvarno čuti što je izvjestiteljica rekla u tom pogledu. Podržavamo također vaše stajalište u pitanju odvojenih direktiva za pravnog zastupnika. Ja, mi ne vidimo zašto bi to trebao biti zaseban dokument u ovom obliku. Slažemo se s vama. Ima dosta pitanja eh, o kojih nas se slažemo s vama. Mi podržavamo to da moramo imati definiciju podataka koja će biti dosljedna odnosno na prethodne dokumente. Moramo imati standarde koji će se odrediti u ovom domu. Trenutni prijedlozi su eh, odstupali od toga i zato to je dobar korak eh, u pravom smjeru s ovim prijedlogom izvjestiteljice. Mi želimo da zaštita eh, zainteresiranih strana bude kamen temeljac našeg projekta a ne samo efikasnost postupka. Podržavamo vaš prijedlog da ne bismo trebali preopteretiti e, pružatelje usluga sa e, pravnom procjenu tih naloga. To trebamo uzeti u obzir kad tražimo ravnotežu. Imamo državna tijela koja to rade, ali neki jasan slučaj diskriminatornog akta kao što ste vi predložili mogao bi biti već filtar za pružitelje usluge na toj razini. Govorili ste o minimalnom uključenju um, tijela države u predispitivanju naloga. Trebamo pronaći ravnotežu između temeljnih prava, vladavine prava s jedne strane i efikasnosti s druge strane. Ali ne slažemo se s time da ta ravnoteža je sada prava ravnoteža. Mi smatramo da trebamo dosta porazgovarati o tome kako ćemo postići rješenje brzog zamrzavanja ili kako ćemo ići u smjeru toga da e, nadležno tijelo e, države ima obvezu e, zauzimanja stajališta tome ne samo da ima dovoljno vremena da se da nešto kaže ili ništa. Većina državnih tijela se neće izjasniti i onda ćemo biti ponovno na polozne točki ili trebamo razgovarati o multilateralnim rješenjima za nadležno tijelo koje će možda preuzeti ovu zadaću. Ima mnogo tema o kojima treba porazgovarati. Znamo e, da će postati opterećenje za mala i srednja poduzeća, za neprofitne organizacije također i za start-upove. Mali pružitelji usluga e, će također biti pogođeni to e, trebamo imati na umu, moramo biti oprezni. Da, brzina i efikasnost su važne, ali mi smo protiv da se toga, protiv toga da se to postigne na uštrb temeljnih prava. Slažem se s gospodinom Körnerom, prethodnim govornikom, izvjestiteljem u sjeni da je to naša polazna točka i pozdravljam pregovore jer moramo biti u stanju pronaći pravu ravnotežu. To je bio dobar korak u pravom smjeru i optimističan sam da ćemo ubrzo pronaći ravnotežu koja će svima odgovarati. Hvala. A sada gospođa Tardino u ime ideja izvolite. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem kolegici na golemom poslu koju je odradila. To je jedna od ključnih tema danas. Idemo odmah na pitanja za koje smatramo da ih treba pojasniti. Prvo, obavješćivanja o kojima se je govorilo podrobno. Prijedlog komisije ne predviđa obavješćivanje e, tijela druge države članice. Međutim, vijeće i izvjestiteljica predlaže proširenje e, toga na e, tijela druge države, ali s različitim modalitetima. E, uključivanje, potencijalno uključene države je oportuno, imajući na umu eventualne prepreke koje bi mogle biti nepoznate državi koja izdaje nalog. Ipak e, rok koje je kolegica naznačila je predugačak. Mi predlažemo zbog e, toga da se taj rok e, prepolovi. Što se tiče kategorije podataka, izvjestiteljica predlaže tri kategorije podataka u odnosu na četiri koliko je bilo u predlogu komisije. Definicija kategorija, kategorija podataka je nešto na čemu trebamo poraditi kako bismo izbjegli dvosmislenosti i nedoumice vezano uz kategorizaciju neke vrste e, podataka, na primjer IP adresa. E, ako imamo različite kategorije, onda imamo različite obveze i prava, a procjena treba uzeti u obzir informacije koje se traže od e, zakonodavnih tijela, od, pardon, od tijela sudova, od sudbenih tijela. Predviđa se e, vraćanje mehanizma obavješćivanja kako bi se e, dotične osobe e, uzele u obzir njihova prava u državi koja je pogođena. Jamčenje podataka, sigurnosti podataka trebalo bi se osigurati i u svim naznačenim uvjetima, a treba uzeti obzir potrebu da se e, sazne podaci i to treba procijeniti sudbena vlast. Što se tiče izmjena, minimum od tri godine zatvora e, koji spominje e, izvjestiteljica povećava se na pet godina kao sankcija. Mislim da sankciju treba procijeniti na temelju usporede različitih kaznenih zakona država članica. To bismo mogli učiniti i zahvaljujući našoj plavnoj službi koja bi nam mogla pomoći kako bismo procijenili koja vrsta kaznenih djela bi se isključila iz područja primjene ovog zakonodavstva u slučaju povećanja kazne s 3 na 5 godina kako bismo osigurali to da ovaj instrument bude efikasno korišten e, za progon počinjenih kaznenih djela i da bude proporcionalan e, i da poštuje temeljna prava. E, mi moramo pomnije procijeniti ovu mjeru i procijeniti koja će biti posljedica predloženih mjera izvjestiteljice. Što se tiče prijedloga e, direktive o e, izboru pravnih zastupnika za prikupljanje podataka u kaznenim predmetima, izvjestiteljica je vidjela da postoji diskrepancija između normativnih instrumenata i predložila je da se to sve integrira u predloženu uredbu. E, mi smatramo da je previše da se direktiva e, digne na razinu uredba e, što se tiče primjene obveze imenovanja mislimo da se to može riješiti drugačije Mogli bi međutim postati problemi ako bi se to povećalo na razinu uredbe. Direktiva omogućava lakšu primjenu nacionalnog zakonodavstva, pa treba provjeriti postoje li neke mogućnosti da bi se ovaj instrument izmijenio i na način da se pojasni koje države članice moraju imati obvezujuću normu imenovanja zastupnika, možda imajući na umu rješavanje ove situacije sa pravnog stajališta. Hvala. Ne vidim izvjestitelje iz Sjeni iz Guja. Vraćamo se dakle na našu izvjestiteljicu. Šele si zapisala sve komentare. Sve prijedloge za izmjenu i strategije za pregovore. Prvo ću dati riječ komisiji ipak Želi li komisija nešto reći u vezi s ovim paketom? Hvala predsjedniče. Želimo samo kratko nešto reći, ne želimo ulaziti u detalje danas. Ali prvo želimo reći da pozdravljamo ovaj nacrt izvješća. Mislimo da je to važan instrument na našem putu e, prema naprijed, uključujući i međunarodni aspekt koji je važan. Sad imamo prijedlog na stolu na kojem možemo temeljiti našu raspravu. Podsjećam vas da naša polazna točka kod predlaganja ovih dva instrumenta, ovog paketa, je bila ta da želimo riješiti e, problem s kojim se susreću tijela istrage e, oni ne mogu dovoljno brzo pristupiti e, dokazima zato što ponekad dokaz nestane, podatak nestane i, i to smo vidjeli u slučaju Bataklana u Parizu gdje su e, oni koji se bave tim slučajevima na terenu tražili od zakonodavca na europskoj razini da iznađe rješenje kojim bi se e, trenutačni, instrumenti unaprijedili. Efikasnost je nešto s čime se slažemo i mnogi su ju izvjestitelji, izvjestiteljice izvjestitelji u sjeni su to spomenuli. Trebamo zaštititi i temeljna prava, ali ako ovim instrumentima ne postignemo efikasnost, onda nećemo imati njihovu korisnost. Postoje zabrinutosti vezano uz prijedloge u nacrtu izvješća prema kojima se ovaj e, postupak čini kompleksnim. Imamo mnogih komplikacija ovdje, uključujući sustav obavješćivanja E, imamo tri države članice koje su uključene tri pravna sustava, možda bi bila uključena i četvrta država u slučaju da bi tu postoji konfliktna pravna situacija. Dakle, imamo jako puno detalja za koje smatramo da ovaj prijedlog gubi na vlastitoj dodanoj vrijednosti. I samo nešto vezano uz direktivu. Komisija je predložila dva instrumenta ne zato što smo mislili da je dva bolje od jedan, ali zbog, nego zbog pravnih razloga. Došli smo do zaključka da što se tiče trećih zemalja njihovih pružitelja usluga, pravni temelj članka 82. se ne može koristiti za nametanje obveza tim subjektima. Mi nismo u sferi e, pravne suradnje među državama članicama, nego govorimo o pružiteljima u trećim državama. članak 82. na temelju naše pravne analize nije bio primjenjiv kao pravni temelj. I zato smatramo da bi postao problem kad bismo te odredbe samo prenijeli u uredbu. Pozdravljamo danju suradnju s izvjestiteljem u sjeni izvjestiteljicom kako bismo poradili na detaljima mm, ako se to bude ukazalo potrebnim u raspravi. Hvala. A sada vraćam riječ e, izvjestiteljici. Nemate dovoljno vremena za iznošenje pojedinosti, ali ako želite komentirati ono što su izvjestitelji u sjeni rekli ili ostali, to slobodno učinite. Mm, Nadam se da ćemo u budućem postupku se pridržavati zadanog vremena. Hvala. E, iznenadila sam se što sam čula od komisije što će se možda uključiti u postupak i neka treća ili četvrta zemlja. Mi ovdje se bavimo vrlo kompleksnim slučajem. Ne odlučimo jednostavno o novom pristupu. Slažem se s time da u slučaju gdje imate samo jednu IP adresu, nemate osobu pa ne možete uključiti drugu državu. Ali iznenađena sam što e, stvaramo novi zakonodavni akt, a taj akt e, mora biti spreman za sve moguće slučaje. Komisija je više puta rekla, izvjestitelji u sjeni su također rekli da u većini slučajeva kad se dogodi kazneno djelo e, u određenoj državi, onda e, kriminacija ostaju u toj zemlji, ali možda, ali ima i drugih slučajeva. Što ćemo učiniti u drugim slučajevima gdje se kazneno tijelo ne događa kompletno u državi izdavateljice? E, u tim slučajevima moramo osigurati to da instrument funkcionira. Također sam htjela spomenuti još jedan primjer, ali ipak neću Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni na komentarima. A što se tiče rokova, mi ih nećemo produžiti. Jedan kolega je rekao da 10 dana je previše, ali 10 dana je također bilo u predlogu komisije vijeća, tako da mi nismo ovdje produžili rok. Što se tiče pitanja direktive i opterećenja, kako se kaže uredba. E, na engleskom nisam se mogla sjetiti, kaže izvjestiteljica. Dobro, dakle, moramo imati neke pravne točke koje trebamo sagledati. U istom kontekstu možemo imati direktivu koja ostavlja državama članicama instrumente na koje žele nešto provesti. E, mislim da je to bitno, bitan razlog zašto se e, direktiva htjela pretvoriti u uredbu. Što se tiče razmjene, kad govorimo o sadržajnim podacima, e, bitno je gdje, gdje su oni, jesu li na serveru ili negdje drugdje. To treba još raspraviti. A što se tiče drugih razmjena sa izvjestiteljima u Ja se nadam da ćemo mi tijekom tih razmjena e, biti svi prisutni kako bismo mogli sagledati sve pojedinosti ove teme koje možda nismo danas spomenuli. Nadam se da ćemo brzo i napredovati. I još jedna stvar. Ništa nisam čula od komisije u vezi s time da li oni pregovaraju sa SAD-om na temelju vlastitog predloga prijedloga vezano uz njihovo prejudiciranje prijedloga o e-dokazima. Želi li komisija odgovoriti? U našim e, početnim e, razgovorima sa Amerikom, sa SAD-om ništa ne prejudiciramo. U e, Vijeću Europe situacija je drugačija, ali što se tiče pregovora, rasprava će dugo trajati i mi smo se obvezali na to da ništa ne zaključimo prije nego što se odrede interna pravila. Interna pravila, to je u našem mandatu, ta pravila su sada temelj za naše pregovore. E, mi također ne odručujemo brzinu pregovora. Imamo određeni okvir od godinu dana prije nego što istekne mandat za pregovore. Mislim da je važno da napredujemo u sastavljanju naših unutarnjih pravila kako bismo imali temelj za ono e, što možemo dogovoriti na međunarodnoj razini. Hvala, to je sve za sada. Razgovarali smo o nacrtu izvješća koje je predstavila izvjestiteljica. Imali smo razmjenu mišljenja s izvjestiteljima u Sjeni. Jedino što sada možemo učiniti jest odrediti e, rok za podnošenje mandmana. To je 27. ovoga mjeseca u pet popodne usvajanje e, nacrta i e, razmatranje na plenarnoj sjednici. To su datumi koje još treba odrediti. Dakle, rok za podnošenje amandmana 27. studenog. Sutra nastavljamo u 9 sati. Podsjećam vas da ćemo imati elektroničko glasovanje tijekom čitavog jutra. Molim vas da ponesete eh, kartice za glasovanje. Hvala i želim vam ugodnu večer.